Uh, tu sad su aktivnosti naših e, prevoditelja. To je nešto što moramo podržati, zbog toga bih e, zatražila od prevoditelja da nam predstave svoju izjavu. Danas je 25. dan, 35. dan naših industrijskih akcija nakon što su nam je jednostrano nametnuti uvjeti rada od strane uprave parlamenta. Zbog toga žalimo što vas moramo informirati da u ovom e, danas nećemo imati prekoračenja radnog vremena. Hvala na, na razumijevanju. A sada možemo početi sa našim sastankom. Prvo imamo usvajanje radnog, e, znači naše agende, dnevnog reda. Sigurno ste taj dnevni red pročitali. Imate li kakvih primjedbi? Ne. Hvala. Onda je dnevni red usvojen. Sljedeća točka je odobrenje zapisnika sa sjednica od 16. i 17. svibnja 2018. godine. Ima li kakvih prigovora vezano uz to? Ne. Ako do kraja ovog sastanka nemamo prigovora, onda će se zapisnik smatrati usvojenim. A sad počinjemo sa prvom točkom dnevnog reda našeg sastanka danas. Znači imamo 40 e, minuta na raspolaganju za izvješće na temu infrastruktura za širokopojasni pristup visoke brzine koje će nam e, predstaviti u obliku izlaganja gospođa Ilijana Ivanova sa Europskog revizorskog suda. Želio bih vam reći da je e, gospođa Ilijana Ivanova, znači predsjednica e, sudskog vijeća broj 2 Europskog e, revizorskog suda i ona je odgovorna za revizije na području ulaganja za koheziju, rast i inkluziju. Ja predlažem prvo poslušamo izlaganje gospođe Ivanove, desetak minuta, nakon toga ćemo čuti e, koordinatore ili zamjenike za svaku e, svako određeno područje imat će na raspolaganju e, dvije minute, a nakon toga svi članovi će imati jednu minutu za svoje intervencije. Nakon toga ću zatražiti od gospođe Ivanove da odgovori ili da komentira pitanja i primjedbe govornika. A nakon toga nadam se da ću moći zaključiti ovu točku. Gospođo Ivanova, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu biti s vama ovdje u odboru ITRE. Mi naše izvješće, naše izvješće prije svega predstavljamo u odboru KONT, a za mene po prvi puta e, sada prilika da izvješće i ovu, o ovoj vrlo važnoj i interesantnoj temi predstavim ovdje. Radi se o širokopojasnom pristupu visoke brzine i to je tema koja nas sve tiče. Svi koristimo i kompjutere i telefone zbog toga E, su nam e, potrebne dobre internetske veze, isto tako dobru potrebna nam je dobra infrastruktura za široki pojasni pristup visoke brzine. Znači, e, radi se isto tako o znači, ovim ciljevima za 2020. godinu. Nažalost, svi ciljevi neće biti dostignuti. Imamo također E, potrebu internetskih veza ne samo za poduzeća kako bi bili konkurentni u globalnoj ekonomiji e, konkurentni u globalnoj ekonomiji nego također kako bi promovirali i socijalnu inkluziju. Što se tiče strategije Europe 2020. godine imamo znači ovu digitalnu agendu sa tri glavna cilja. 2010. godine Europa je e, postavila ciljeve, ciljeve vezano znači u ovu ovaj osnovni širokopojasni pristup eh, do 30 megabajta kako, po sekundi kako bi svi bili eh, eh, sigurni da svi građani imaju znači pristup ovom širokopojasnom internetu. do 2020. godine se znači želi imati pokriće od 50% za domaćinstva u Europi širokog pojasnog visoke brzine preko 100 e, megabajta po sekundi. Znači radi se o o to o brzini znači kao što sam rekla znači imamo taj osnovni e, širokopojasni internet do 30 e, MB po sekundi a nakon toga imamo znači ovaj ultra brzi iznad 100 megabajta po sekundi znači tu imamo cijeli niz e, regulatornih mjera koje su provedene koje čemu se ovdje radi imamo 50 milijardi eura za period od 2014 do 2020. godine. Imamo cijeli na, e, niz različitih financiranja od bespovratnih sredstava, isto tako 5,6 milijardi eura od e, ja, e, isto tako kredita i drugih načina financiranja. Na što smo se E, usredotočili u našoj reviziji. Mi smo znači prije svega pokušali e, vidjeti koja je učinkovitost mjera i EU institucija država članica vezano uz postignuće tih stiljeva do 2020. godine. Mi smo željeli e, vidjeti da li države članice će biti u mogućnosti da postigne te ciljeve i da li isto tako komisija nadgledala ta postignuća. Da li su države članice također razvile dobre strategije kako bi bi postigle te ciljeve i da li su učinkovito e, e, provele ne samo osmislile nego i provele te strategije E, mi smo znači e, u svojoj reviziji e, pokrili znači programsko razdoblje od 2007. do 2013. i od 2014. do 2020. godine. Isto tako iz ovog slajda vidite da smo posjetili četi, pet država članica, Irsku, Njemačku, Mađarsku, Poljsku, Italiju. Imali smo tu zbilja razgovore i koordinaciju sa svim najvećim i najvažnijim dionicima. Evo, sad ovdje vidite na slajdu situaciju, znači pokrića širokopojasnog interneta u 2016. godini, znači kao što vidite e, zelenija područja su e, područja gdje su cilje, gdje će se ciljevi lakše e, postići, a manje zelena područja koja idu prema žutom je znači područja za koje postoji manja vjerojatnost da će se ciljevi postići do 2020. godine. Naša, e, naš zaključak iz ove opće revizije da su određeni ciljevi postignuti, znači za, ovog, e, za ovo osnovno e, pokriće 30 MB po sekundi, da će više manje svi postići to i da su postigli do 2016. godine. No, do 2016. godine svi su više manje osigurali znači da imamo pokriće tog e, osnovnog e, pristupa internetu. No što se tiče brzog e, i ultrabrzog interneta možemo reći da je situacija dosta teška, posebno nije obećavajuća situacija za ovu, ove E, ultra brzi pristup. Što se tiče e, urban, e, ruralnih područja, kad govorimo znači o trećem cilju kad govorimo znači o 50% brzog interneta samo 15 znači 15% domaćinstva su pristupila takvom internetu u 2017. godini Bez obzira e, na te probleme, ako se ciljevi država članica i planovi provedu kako treba, onda e, znači imamo znači e, tu znači situaciju da ćemo bar 15% e, imati pristupa za e, brzi internet. A što se tiče znači nadzora, imamo znači isto tako koordinaciju iz različitih e, odbora i glavnih uprava. A što se tiče nekih slabosti u strategijama, mi smo vidjeli da su države članice razvile takve strategije za širokopojasni internet, no kad smo to analizirali, onda smo vidjeli neke manjkavosti. Neke države e, članice su kasnile u finaliziranju strategija. Ponekad ciljevi nisu bili u skladu sa ciljevima e, na razini EU-a za 2020. godinu. Nijedna država članica koju smo e, posjetili nisu, nije programirala znači ovaj cilj E, treći cilj vezano znači uz ovaj pristup e, ultra brzom internetu. Evo, to smo mi e, analizirali. Osim toga, možemo reći da su, nisu sve države članice odgovorile na izazove što se tiče različitih infrastruktura i zakonodavnog okvira, te također implikacije širokopojasnog interneta u srednjem i dugom roku. Znači imamo različite E, opcije, infrastrukture, naravno stare e, modele, Kopernet, no isto tako kabel, e, optički optički kabel i tako dalje. Znači imamo cijeli niz različitih mogućnosti što se tiče samih infrastruktura. Ono što je bilo interesantno vidjeti je da postoje različiti ograničavajući čimbenici što se tiče postizanja napredaka kako bi se postigli ovi ciljevi široko, širokopojasnog interneta. Prvi ograničavajući čimbenik e, je e, više manje uvijek povezan sa financiranjem. Prema studijama e, koje su znači E, proveden od strane komisije imali smo znači e, procjenu u 2013. godini e, cije, e, znači potrebne svote 250 milijardi eura kako bi se e, ciljevi postigli do 2020. godine. Isto tako što se tiče financiranja u ruralnim i suburbanim područjima nisu bili, znači ti ciljevi su nisu na najbolji način što se tiče financiranja provodili u nekim određenim državama članicama. Imamo također i određene podrške kroz efsi ali nismo znači imali podršku tamo gdje je ona najpotrebnija. Isto tako smo imali i isto tako nedostatak okol, e, konkurentnosti i to je dosta problematično u državama članicama. Na primjer u Njemačkoj smo vidjeli neke probleme s tim, a isto tako smo imali i taj aspekt manjakavosti što se tiče učinkovitosti i koordinacije između znači programskih perioda i ulaganja. Imali smo znači e, E, znači u tri e, države članice postignuće ciljeve na tom području, ali od, u drugim, e, dvije države članice zbog različitih organizacija i različitim koordinacijama u programskim razmovljima, taj znači koordinacijski problem je igrao dosta veliku ulogu i to je zapravo bio ograničavajući čimbenik što se tiče samog napretka. Kao i u svim izvješćima mi smo također izdali i neke preporuke. Mi smo u tom smislu izdali komisiji e, osam preporuk. Imamo prvo, prvo imamo strateško planiranje, e, regulatorni e, okvir i isto tako jačanje konkurentnosti. To je usmjereno prema preporučivanju države članice da osmisle različite i raznolike planove kako bi dostigli te ciljeve. Isto tako preporučamo e, država članicama da znači analiziraju mandate svojih nacionalnih regulatornih tijela i to u e, svjetlu i konkurentnosti i ovih pitanja regulatornog okvira. Evo, e, to je ukratko ono čemu ovo izvješće govori, no u svakom slučaju sam ovdje da vam odgovorim na vaša pitanja. Hvala. Hvala. Hvala na ovim uvodnim e, riječima. Možda Gospodin Romald nešto želi reći? Ne. A sad imamo, dajem riječ eh, kolegi iz EPP-a. Gospodinu Boniju, hvala, hvala na ovoj prezentaciji. To je izuzetno korisno, ne samo za procjenu situacije, no isto tako i e, to će nam e, pomoći kad budemo raspravljali i glasani vezano uz novu e, komunikaciju e, znači u budućnosti što se tiče ovog, ove teme. A kad se govori znači o postizanju ciljeva i e, što se tiče ovih e, izazova na području 5G, mogu reći da e, nije baš uvijek lagano jer neke države članice već nisu obavile ni posao na što se tiče prethodnih e, ciljeva, a sad se onda počinje sa novim ciljevima koji su usredotočeni na 5G. Evo, postavljam pitanje kako se to namjerava postići. Drugo pitanje vezano uz nacionalnu situaciju. Kad imamo znači ovaj program rada za 5G, imali smo zahtjev da do kraja 2017. godine, početkom 2018. godine imamo znači novi nacionalni plan za pojasni internet. Što se tiče znači ovog posla e, postizanja ciljeva na području ovih 30 ili 100 e, megabajta po sekundi, a opet da budemo pripremljeni za ove nove izazove, kako to sve skupa artikulirati. I treće, vi ste govorili o tome da postoji veliki problem mi znamo za njega što se tiče pristupa internetu te također kvalitete interneta u ruralnim područjima. A jedan od razloga je također povezan e, sa stanovništvom, ali to nije jedini razlog. Možete li nam e, možda malo detaljnije objasniti koji su to razlozi e, povezani sa tim pristupom u ruralnim područjima. Kad govorimo o ovom regulatornom okviru, govorili ste o pitanju, e, znači o tom pitanju alokacije spektruma, da li u ovim zemljama koje ste spomenuli da li je bilo pristupa e, da li je bilo problema vezano uz to. A što se tiče implementacije ovih ciljeva, znači 30 100 e, i iznad 100 megabajta po e, sekunde. Znači moramo u svakom slučaju biti sigurni da države članice i mogu odgovoriti na ta izazove. Hvala. Hvala. Malo ste produljili više nego što ste imali zadnog vremena. Gospođo Bilkona, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja želim također zahvaliti Europskom revizijskom sudu na ovoj evaluaciji. Bilo je važno ovo što radite, ovaj vaš rad, zato što je to naravno od ključnog značaja za cijelu Europu i za našu budućnost, dakle da imamo dobru povezanost i to diljem Europe. Te je za naš odbor vrlo važno da potičemo napredak e, posuda. Procijenili ste pet država članica. Jeste li pronašli tu i neke dobre primjere? Jesu li oni bili uspješni u nečemu? I možemo li nešto naučiti od njih, nešto u smislu najboljih praksi? koje onda mogu preuzeti druge države članice. I ako ste naglasili ulogu strateškog planiranja te regulatornog okruženja, ali isto i poticanja tržišnog natjecanja. No, imamo li dovoljno financijskih instrumenata za to? Jeste li tu naišli na neke probleme? Da dakle nemamo dovoljno alata s kojima bismo mogli financirati izgradnju infrastrukture, primjerice na onim područjima koje gospodin Boni spomenuo, dakle na izuzetno ruralnim područjima gdje nemamo velik broj stanovnika. Dakle, postoji li neka potreba da se pronađe više instrumenta za financiranje ulaganja u tim područjima i može li se i to također temeljiti na zakonu tržišta? Po vašem mišljenju, hvala vam. Hvala vam na pitanjima. Zatim, je li tu predstavnik kluba ALDE? Ne, zelenih. Ne. Uvaženi kolega iz eh, kluba zastupnika GUE? Ne, on ne želi ništa komentirati. Predstavnici FDD-a ili nf a Ne. Neki drugi sudionici? Onda sam ja na redu. Jesam ja isto tako sudionik u ovoj raspravi. Kao što smo vidjeli, u vašoj prezentaciji imate kartu i vrlo je zanimljivo da imamo u nekim državama gušće naseljena područja nego drugima i da široko pojasni internet e, upravo tamo postoji, recimo u Beneluxu ili u velikim gradovima. Ali vidio sam i tamnu boju na jugu Italije. Zašto je tome tako? jer dakle, je to tipično ruralno područje. To je tipičan primjer deindustrializacije i italijanska vlada je što vam posjetila veliku pažnju toj regiji, ali zanima me što se tamo dogodilo. Za razliku od toga, Francuska je obojena svjetlo-zelenom bojem, što znači da tamo taj napor nije bio toliko učinkovit kada se radi o uvođenju širokopojasnog interneta visoke brzine u ruralna francuska područja? Dakle, to je moje pitanje. Evo, izvolite, gospođo. Hvala vam, hvala svima na vrlo zanimljivim pitanjima i komentarima. Svi su govorili o tome koliko je važna širokopojasna povezanost sve u svemu za gospodarstvo, za konkurentnost Europske unije u cjelini također. Krenut ću od onih pitanja koje je postavio gospodin Boni. Kao prvo, što se tiče izazova sa 5G. Ali možda prije toga da se osvrnem na one ciljeve vezane uz gigabitno društvo do 2020. godine. Dakle, uz ova tri cilja koje sam spomenula na početku, imamo i ciljeve za 2025. godinu, što je povezanost sa barem jednim gigabajtom za sve važne socioekonomske pokretače, dakle neprekinutu 5G mrežu u gradovima i sva kućanstva da imaju barem 100 MB po sekundi e, brzinu skidena sadržaja. Jesmo li spremni za te izazove? To je vrlo teško zato što nismo pokrili niti ciljeve za e, naš digitalni program za 2020. godinu. Ali što se tiče 5G mreže, tu želim reći da često eh, nam se postavlja pitanje vezano s to što je bolje, 5G ili bakrene niti eh, ili eh, optičke niti i gdje tu naći mjesto za 5G mrežu. Naravno, Europski revizorski sud se ne bavi tehnološkim aspektom tog problema, ali ono što znamo i što vam možemo reći je to da 5G neće zamijeniti E, optičke niti. Optičke niti su tu i to je zapravo ona temeljna infrastruktura koja vam je potrebna za funkcioniranje 5G-a. Eto, to je možda odgovor na vaše pitanje. To je ono što mi možemo reći s naše strane. Ali naravno kako bismo ostvarili taj cilj 5G-a, moramo imati infrastrukturu ona se mora izgraditi. I kasnije mogu ući u različite opcije vezane uz infrastrukturu koju su države članice izabrale, zato što moram naglasiti da nemamo zajedničku europsku politiku za široko pojasnu povezanost. Što znači da svaka država članica nosi vlastitu odgovornost, ima vlastite ovlasti u smislu odabira. I u ovim različitim primjerima možete vidjeti, tu ću prijeći na vaše sljedeće pitanje o strategiji da e, bi svaka država članica mogla izgledati neku drugu strategiju. U ovih pet država članica koje smo posjetili vidimo da primjerice su se u Njemačkoj odlučili da će slijediti taj model gdje će dakle nadograditi postojeću mrežu bakrenih niti. Njemačka, kao što znate, ima vrlo dobre bakrene vodove, stare telefonske linije, to je naravno najjeftinija tehnologija, ali ona sama po sebi ne dopušta veću brzinu. Što znači da čak i sad sa ovim novim tehnologijama, sa novim uslugama, možete podići brzinu do najviše 60 Eh, ili ako ima manje korisnika do najviše 100 megabita po sekundi, ali to je onda i najvjerojatniji kraj, zato što ta vektorska tehnologija ovisi o gustoći korisnika. Dakle, što više imate korisnika, brzina opada. I tu imamo jedan primjer gdje se država članica odlučila za to da će koristiti jednu tehnologiju. Jedan drugi primjer je Italija. Vi ste, gospodine predsjedatelju, spomenuli to, a i gospođa Virkunen je pitala pitanje vezano uz najbolje prakse. Cilj ovog izvješća nije da procijenimo e, koliko dobro rade države članice. To nemamo niti u jednom posebnom izvješću, ali imamo ovih pet država članica koji su tu dobri primjeri i u nekim grafikonima možete vidjeti napredak svih 28 država članica. Tu se jasno vidi da su sve one napredovale. Ako pogledate kakva je situacija bila u 2011. godini i kakva je u 2017. godini bila, onda možete vidjeti da su svi ostvarili napredak. Ali postavlja se pitanje tko je napravio najveći skok. I iz tih grafikona možete jasno vidjeti da je Italija jedna od onih država članica gdje je napredak bio doista impresivan to je evo nešto što smo otkrili tijekom revizije. Opet, to je jedan dobar primjer koji možda može odgovoriti na vaše pitanje. A zašto je tome tako? Zašto je tu toliko tamno zelena boja? Pa to je upravo zbog odabira kojeg je ta država članica napravila vezano u strategiju e, o e, napredovanju infrastrukture. Italiju, Njemačku i Irsku možete usporediti. Tu su sve te države imale određenu infrastrukturu na temelju bakara, ali za razliku od Njemačke koja se odlučila da će nadokraditi bakarnu infrastrukturu, Italija je odlučila jedan drugačiji e, model ulaganja. Znači odabrali su potpuno drugačiji model ulaganja i odlučili su ulagati prije svega u optičke niti. I ja mislim da ta tehnologija optičkih e, vlakana objašnjava taj veliki skok e, u napretku infrastrukture. I to je nešto što je promijenilo situaciju u potpunosti naspram ishodišta. Drugi dio vašeg pitanja o ruralnim područjima, o stanovništvu, koliko oni imaju pristup, to je vrlo važno pitanje. Ja mislim da nam to može dati jednu širu sliku vezano uz izvore za uzlaganje u široko pojasnu povezanost. Mislim da bi to trebalo nam biti prvo pitanje. Trebali bismo biti svjesni da, kao što sam rekla, ona procjena od 250 milijardi eura Europske komisije e, za postizanje tih ciljeva je tu, ali odakle dolazi taj novac? novac dolazi e, ponajprije od privatnih operatera, i to je ključan model u ovom modelu financiranja. A financiranje Europske unije, regionalno nacionalno financiranje je tu e, vrlo malo. Ako pogledate podatke iz e, izvješća, 50 milijarde eura europskog financiranja, polovica bespovratna sredstva, a druga polovica e, zajmovi i to je samo 6% sveukupnog iznosa i to djelomično odgovara na to vaše pitanje zašto postoji toliko slaba pristupačnost u tim područjima, toliko slaba pokrivenost. Jednostavno zato što se privatni sektor odlučuje za ostvarivanje profita i tamo gdje e, područja nisu profitabilna, tamo neće doći do ulaganja. Tu je, su europska e, sredstva za regionalno ulaganje dobro došla, Postavlja se pitanje hoće li se to sad na najučinkovitiji način. U izvješćima kažemo da postoji jedan zajam Europske investicijske banke koji nije iskorišten na najučinkovitiji način jer nije za cilj imao ona najranjivija područja, a to su upravo ona područja koja su se trebala financirati po definiciji samog projekta. Što se tiče regulatorne konkurentnosti, tog pitanja kojeg ste postavili, što je djelomično povezano i sa drugim pitanjem gospođe Virkunen. To je drugo najvažnije pitanje nakon onog pitanja financiranja. A zaboravila sam što se tiče financiranja reći i to da je vrlo važno da države članice dobro procijenje e, ukupan iznos financijskih sredstava koja su im zapravo potrebna kako bi ispunili te ciljeve. Većina država članica koje smo posjetili napravili su takvu analizu, ali neke države opet nisu. I vrlo je jasno da ako niste napravili pravnu analizu toga koliko vam je financijskih sredstava potrebno, da e, ćete teško ostvariti te ciljeve. Zatim, e, pravno, regulatorno, konkretno okruženje je vjerojatno još jedan faktor koji nije doduše najvažniji, jer kada je tržišno natjecanje otežano, onda je naravno teško za nove operatere pristupiti tom tržištu. Vidjeli smo neke takve slučajeve u Njemačkoj gdje je potrošačima bilo teško raskinuti pretplatu na neke usluge. Sa tom vektorskom tehnologijom je bilo teško nekim novim operatorima da pristupe tržištu. U Irskoj smo također vidjeli neke probleme sa tržišnim natjecanjem za razliku od ovih e, preostalih tri država članice smo vidjeli da je pravno i regulatorno okruženje više manje u redu financiranja pomoću financijskih instrumenata. Jedan fond eh, koji je svakako dobar je eh, Europski fond za povezanost putem širokopojasnog interneta. Tu smo shvatili sada da će doći do povećanja financijskih sredstava, ali za nas kao Europski revizori sud je naravno najvažnije da vidimo da se financijska sredstva troše na učinkoviti i djelotvoran način i nadam se da će to biti onda uključeno i u našim preporukama. Gospodine predsjedatelju, spomenuli ste i široko pojasnu povezanost u državama Beneluxa. Ja sam isto tako dobila jedno slično takvo pitanje. Dakle, e, postoje li države članice gdje su glavna područja razvijenija od drugih? To je pitanje. U svim državama članicama smo primijetili probleme sa ruralnim područjima, ali evo upravo države Beneluxa, dakle Luksemburg, male države poput Malte također, su se pokazale kao države gdje su ruralna područja razvijenija. Ali mislim da se samo po sebi to može objasniti zbog toga što se tu radi u manjim državama. I onda je bilo lakše razviti te infrastrukture. Eto, ja mislim da sam s time sve pokrila za sada. Hvala vam. Dakle, vaš savjet je da reorganiziramo naše države kako bi svaka od njih bila jako mala i onda bismo mogli postići tako veliki napredak mm, kao što su postigle Luksemburg i Benelux. Naravno, to je šala. No, u svakom slučaju je vrlo e, zanimljivo vidjeti kako Italija uložila na jug, e, na jugu svoje države u optička vlakna. Možemo se samo nadati da će u svim našim državama biti e, dosta ulaganja u optička vlakna i primjerice sjemenje dio Švedske ili Finske. To su izrazito rijetko naseljena područja i evo Helsinki i okolina Helsinkija, primjerice u Finskoj ili neke aglomeracije poput Malmöa, Kopenhagena, tu si to mogu zamisliti, ali ostala na područja, posebice u Francuskoj, mislim to bi nam moglo predstavljati problem. Jer što se tiče učinkovitosti ulaganja od strane privatnih poduzeća, tu vidimo da smo ispod svih ciljeva. Hvala vam na vrlo vrijednim komentarima. Sada bismo mogli prijeći na sljedeću točku. je izvješće o širokopojasnoj infrastrukturi. Tu točku dakle zaključujemo sada, a opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. E, svi dijelovi, to je sljedeća točka. Izvjestitelj je Jens Gajer. Izvolite, imate riječ, uvaženi kolega. Danke, Herr Präsident. Ähm, Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Pa, ja doista radim eh, s velikim veseljem s vama u ovom odreću. Ja sam zamjenik eh, predsjednika u odboru za proračune i to znači da kada tu iznosimo našu ekspertizu, da postoje onda točke koje nisu u samoj nadležnosti ovog odbora, ali koje trebamo ipak e, na njih način obraditi. Dakle, primjerice ovo pitanje proračuna. Bilo bi možda lijepo kada bi drugi kolege, druge kolegice isto tako preuzeli to na sebe, zato što bi nam tako pomogla i druga ekspertiza i bilo bi i meni drago da ne moram raditi na tome i unutar ovog odbora. Ja nisam zapravo došao u ovaj odbor da opet ovdje napravim ono što sam već napravio u svom odboru. Neovisno o tome, obično imamo pismo predsjednika. To pismo smo zajedno izradili, to smo Jerži Burzek i ja napravili. I tu se mogu zahvaliti i e, izvestima u Sjenu na konstruktivnoj suradnji mišljenje odbora ITRE na proračun za 2019. godinu se pritom usredotočuje na ono što znate već iz prethodnih godina. Dakle, kao prvo, proračunski postupak izgleda tako da će u svibnju Europska komisija predstaviti prijedlog, zatim taj prijedlog ide u vijeće. Vijeće će najvjerojatnije skratiti taj prijedlog, to je obično tako, a, i to uz ne uvijek jako dosadne argumente, a nešto što svaki izvjestitelj za proračunsku liniju ili za mišljenje e, mora napraviti je to da se dakle ponovno da se vrati više na prijedlog komisije, to smo i ovdje napravili a postoji jedno drugo postupanje za kojeg isto tako jako dobro znamo da one proračunske linije gdje je došlo do rezova kako bi se odobrena sredstva za jamstva za, strateš, za e, EFSU predstavili da i to onda ponovno sve vratimo na one razine prije uvođenja EFSU-a. Koja je pozadina svega toga? Samo vrlo malo ljudi ili skoro nitko u ovom odboru govori o tome da Europski fond ulaganja nije koristan. Moj klub zastupnika tako nešto svakako ne radi. To je, kao što znate, instrument za zajmove. Gospođa Ivanova je i u okviru svoje studije spomenula EFSU. To je instrument za zajmove, ali kako bi se e, ograničili od rizika loših kredita imamo u e, europskom proračunu dvije proračunske linije gdje imamo neke rezerve kada dođe do e, kredita koji se ne uspije otplatiti. Taj novac je naravno oduzet iz drugih proračunskih linija, a mišljenje Europskog parlamenta je bilo tako da se mi s time ne slažemo. Mi žalimo zbog toga zato što je taj novac u toj proračunskoj liniji uzet iz drugih programa koji svaki po sebi imaju svoj, svoj smisao postojanja. I imamo dvije proračunske linije koje posebice zanimaju ovaj odbor, to je zajednički program za istraživanje te instrument za povezivanje Europe. To je dakle eh, onaj drugi dio postupka da vratimo te financijske iznose ponovno na onu istu razinu prije nego što su e, ti programi izgubili novac e, u korist EFSU-a. I treća stvar, tu ja radim kao stalni izvjestitelj za agencije u odboru za proračune. Tu smo si dali truda da i agencije koje spadaju u nadležnost ovog odbora, da ih priupitamo kako razmišljaju o prijedlogu komisije i tu smo onda uveli neke točke koje odgovaraju potrebama tih agencija. Dakle, što se tiče GSA, NISE, ESE, Bereka i drugih, tu smo povisili proračune za te agencije kako bi one mogle bolje izvršiti svoju dužnost. Sve u svemu je proračun eh, iz kuta gledišta ovog odbora proračun s kojim se možemo složiti. 1A smo povisili, za obzor smo povisili sredstva. Komisija je rekla da će e, povećati financijska sredstva za zaštitu okoliša i protiv klimatskih promjena za 20%, što će nam svakako e, omogućiti da ispunimo ciljeve za koje se zalaže ovaj odbor. To nam je sve uspjelo. E, nacrt mišljenja imate na uvid. I opći izvjestitelj Daniel Vjoti će zatim onda zaprimiti e, to mišljenje kada zaključujemo ovdje s postupkom. Hvala lijepa gospodinu Gajeru, izvjestitelju. Odbor ITRE dati će svoje mišljenje o proračunu. Naravno, odgovoran je odbor za proračune za ovu stavku. I moj cijenjeni kolege koje predstavljaju ovdje svoje klubove imaju dvije minute kako bi izrazili vlastita mišljenja vezano uz ovu temu. Započnimo s predstavnicima klubova. Gospodin Salini iz EPP-a. Hvala Prezentacija izvjestitelja Gajera je jako dobra, što je u skladu zapravo sa imperativima. Jedan od najvažnijih ili najosjetljivijih elemenata kada je riječ o monetarnoj strani je zapravo dosljednost koja će osigurati da se da je zapravo dužna pažnja e, FC-u. To će dati odlične rezultate, ali moramo svakako biti dosljedni između FC-a i sredstava koja se uzimaju iz drugih programa. Dakle, oni su također dokazali da su kvalitetno raspoređeni. Posebno uzevši u obzir da je dakle instrument Connective Europe iznimno bitan. E, bitan je za niz odbora, uključujući odbor TRAN, a ono što mi ovdje moramo braniti ili za što se trebamo zauzeti u odboru ITRE je za davanje jamstva zapravo za učinkovitu podršku industrijskoj politici, to je politici industrije i to kroz E, proračun koji je zapravo strukturalne, od strukturalne važnosti za našu politiku ako želimo zadržati e, konkurentnu uniju e, i to postaje čak i jedno filozofsko i kulturno pitanje. Dakle, mislim da je prijedlog zadovoljavajući komisije kad je riječ o proračunu, ali treba jasno reći neke stvari. proračun mora staviti industriju u središte. To mora biti prioritet kako bismo mogli e, provoditi ulaganje i kako bismo bili sigurni da će industrija e, neće dobivati samo nove zadatke, nego nego da će zapravo kroz svoje e, aktivnosti, e, kao što je primjerice aktivnost e, strategije za svemirski program i tako dalje. Tako da svakako zahvaljujem izvjestitelju na odličnom radu. Predstavnik Aldea zamjenjuje gospodina Rika. Izvolite, kolegice. Naš e, izvjestitelj u Sijeni, gospodin Rike, svakako se i zahvaljuje izvjestitelju. E, on u potpunosti pruža podršku e, kad je riječ o proračunu za 2019. To je dakle prvi moj komentar. Drugo, vezano uz pilot projekt, naš izvjestitelj u Sijeni će podržati onaj projekt koji dodaje vrijednost i koji se može učinkovito provesti. Hvala vam hvala na vašim kratkim konciznim komentarima. Sljedeći, kolega Sili Kiotis. Hvala. Prvo bih zahvalio mom dragom kolegu i prijatelju, gospodinu Gajeru, e, na odličnom radu i na održavanju e, resursa e, za ono što je važno ITRE-u. Vrlo je važno zapravo što je nadležnost ITRE i trebamo toga uvijek biti svjesni. E, iz perspektive grupe kluba GUE i NGL-a imamo i amandmane koji se odnose na približavanje malom i srednjem poduzetništvu e, i e, zahtjevima e, socijalnim zahtjevima, pogotovo kod onih zemalja koje je kriza jako pogodila i koje proživljavaju deindustrializaciju. nismo zadovoljni s ulaganjima u obranu E, i u činjenicu da dolazi do militarizacije Europske unije. Naime, mi smatramo da sredstva treba više ulagati u pomaganje malom i srednjem poduzetništvu. Ono je zapravo ključno za e, gospodarstvo u cijeloj Europskoj uniji, a pogotovo je bitno u doba krize. Dakle, malo i srednje poduzetništvo je e, treba našu veću pažnju i potporu kako bi mogli i oni osigurati dobra kvalitetna radna mjesta. Kada je riječ o Kozmeu i programu Obzor 2020, um, program istraživanja i inovacija, važno je da malo i srednje poduzetništvo ima pristup financiranju. i to u najopćenitijem smislu. Naime, upravo je to e, segment gdje se stvaraju nova radna mjesta. Naš se amandman odnosi na e, pristup e, financiranju malog i srednjeg što kad je riječ o inovacijama jer je to iznimno bitno za napore koji se odnose na istraživanje, ali i na same socijalne zahtjeve i očekivanja društva. Wi-Fi for Europe iznimno je bitan projekt i bitno je da ovdje održimo ravnotežu. Taj dosje koji se odnosi na program e, Wi-Fi je iznimno bitan. Znam da Carlos na tome radi. Carlos Rinjo radi na tome također. I mislim da smo zapravo sada u fazi e, razvoja e, programa Wi-Fi for Europe i vrlo je važno da se novac ulaže u ranoj fazi kako bismo e, stvorili jednu ravnotežu kad je riječ o samom zemljopisnom položaju zemalja. Hvala vam puno. Nažalost, e, prekoračili ste vrijeme dva put. Drugi krug, naime, je za e, sve. E, mogu intervenirati. Kolega Rubi, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala izvjestitelju. Mislim da je za nas sve važno da strategije koje smo imali protiv nekoliko godina i u ovom postupku imamo na umu. Mislim da su istraživanje i razvoj za nas apsolutno prioritet i što se toga tiče bilo bi dobro kada bismo s vijećem uspjeli ostvariti pozitivan rezultat. A drugo područje je naravno e, područje programa KOSME. Mislim da je već kolega to vrlo dobro rekao. Tu nemamo dostatna financijska sredstva. A što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, tu nam je Europski revizorski sud upravo pokazao da tu u budućnosti trebamo napraviti mnogo više. Za meni je zatim isto tako važna i ona strategija koju je razvila STOA, dakle što se tiče suradnje između različitih institucija, to je nešto što treba jako poboljšati, pa što se tiče zaštite podataka, što se tiče ombudsmana, što se tiče e, odbora regija ili opsog gospodarskog i socijalnog e, odbora. Mislim da tu trebamo izraditi jednu bolju komunikacijsku strategiju zato što tu možemo zapravo dosta uštedjeti kada bi sve te organizacije se harmonizirale u različitim eh, dijelovima uporabe i mnoge, mnoga pravila što se tiče postupaka bi isto tako mogli eh, preinačiti, vidjeti možemo li to na neki način postaviti. Sve u svemu mislim da je taj proračun za 2019. godinu eh, preduvjet za višegodišnji financijski okvir i stoga mislim da bismo trebali tu pažljivo postaviti prioritete. Hvala. Hvala. Želi li netko drugi od kolega se javiti za riječ e, na ovu točku? the floor is mine. E, čini se da ja imam riječ i želim naglasiti važnost svih ovih programa za budućnost Europske unije. Kao što smo i čuli danas, većina programa su tehnički iznimno visoko razvijeni i nije tu samo riječ o financiranju nego i uvjeravanju e, država, vlada, malog i srednjeg poduzetništva i e, uključivanju upravo tog područja u te programe. Dakle, to je iznimno bitno za budućnost. Mislim da trebamo upamtiti da velike države e, su najviše, e, najangažiraniji partneri u svim ovim programima. Stoga trebamo e, razmotriti način na koji ćemo uključiti manje države. To je jednostavno, to je logično, naime trebamo samo otvoriti vrata malom i srednjem poduzetništvu u ovim sofisticiranim elementima kada je riječ o dakle primjerice suradnji između sveučilišta, većoj suradnji između malog i srednjeg poduzetništva. Nadam se da gospodin Gajer može sada dati zaključak nakon ovih naših primjedbi koje smo čuli. možda kakav sažetak nam možete dati nakon ovoga? Hvala vam gospodine predsjedatelju. Čestitam na lijepom njemačkom koji je mnogo bolji od mog češkog. Ja se ne operem nikakvim prijedlozima koje smo čuli, samo pozivam da u okviru proračunskog postupka onda kolege se uključe u naš rad sa svojom ekspertizom i zahvaljujem na dobroj suradnji. Hvala, bili ste kratki, sažeti, jako pozitivni i progresivni što se tiče budućnosti. I think that it is very Smatram da je iznimno bitno naglasiti rokove. Tako da vas molim da Eh, zapamtite da je rok eh, za amandmane 5. rujna, eh, glasanje u odboru ITRE 24. rujna, glasanje u glavnom odboru, dakle odboru za proračune je 8. i 9. listopada ove godine sve, nadamo se. A glasanje na plenarnoj sjednici u listopadu ove godine. Dakle, rokovi su jasni. Ima li komentara? Nema komentara. Pa predlažem da zatvorimo ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem gospodinu Grajeru i otvaramo sljedeću te točku. Uspostavljanje svemirskog programa Unije i Agencije Europske unije za svemirski program. želio bih vas podsjetiti da je svemirski program jedan od najvažnijih eh, dosjeova i pokriva Galileo i Kopernikus, dakle te programe, zatim SST, praćenje i nadzor ehm, svemira. Ovi eh, programi su zapravo raspoređeni u različite zemlje u Europskoj uniji Dakle, Prag je jedan od gradova u kojima je upravo sjediš jednog od tih programa i na to sam iznimno ponosan. Ovo je prva razmjena mišljenja. Ask, reporter. Bez dokumenata, razmjena mišljenja, pa ću zamoliti Maksimilijana Salinija, izvjestitelja iz EPP-a. Zamolit ću ga dakle da otvori raspravu. I na samome početku ću naglasiti da Imamo 45 minuta na raspolaganju i moramo završiti u 17.15. Izvolite. Hvala vam. Mislim da s obzirom na maleni broj kolega u prostoriji ćemo biti gotovi i prije ali sami ste rekli, naravno ovo je iznimno važna e, točka, ključni dio našeg razgovora, rasprave i naše strategije kao Europske unije. Dakle, želim naglasiti, gledajući prvi dio ovoga rada na koji se on odnosi, svakako smo suočeni sa zadnjim godinom našega mandata i da je strašno velik broj područja u, koju, u kojima se e, Europu ne samo kritizira nego i kažnjava i to čine njeni građani. No, s druge strane, postoje programi koji ilustriraju važnost Europske unije, ako smijem e, e, tako nešto uopće reći. Dva su glavna poglavlja koja trebamo uzeti u obzir s obzirom na vremenska ograničenja, a ja sam za ovaj nacrt imao rok do sutra i zaiste sam se želio usredotočiti na dvije glavne teme. Eto, u ovoj fazi prijedloga e, komisije koji je u načelu dobar. Međutim, ništa tu nije otkriveno novo. Nije došlo do kopernikanskog obrata kad je riječ o svemirskom programu, to je sektoru za Europu. U ovome području trebamo e, pregovarati i trebamo težiti nečemu što je izvedivo, a ne nečemu što nam je nerealno i što zapravo ne možemo e, zapravo provesti. I to je ključno shvatiti, to države i to vlade moraju shvatiti i prihvatiti. Kada je riječ o tim različitim dijelovima našega rada, treba reći da komisija tu ima glavnu ulogu, to je europski program, i zato je iznimno bitno da upravo komisija vodi taj program, taj rad vezan uz svemirske, svemirsku agenciju. A agencija GSA u Pragu je zapravo njihovo sjedište tog dijela programa. i tu trebamo zapravo preoblikovati malo njihove zadatke jer e, znamo da su i neke nazive mijenjali. Dakle, Europska agencija za svemir je mijenjala svoj naziv. Bitno je e, definirati novi okvir kada je riječ o zadacima koji će biti stavljeni pred agenciju. S pravnog stajališta neki zadaci su prihvaćeni, neke, neke e, su delegirali, a bitno je razjasniti upravo zašto su neki zadaci prihvaćeni, a zašto su E, drugi delegirani. Dakle, i pravni i politički razlozi su nam tu bitni. Smatram da sigurnosna akreditacija je dala dana GSA na odgovarajući način i da među funkcijama koje komisija dodijelila agenciji da treba biti jedna koja se odnosi na sigurnost, a to je nešto što prijedlog komisije ne spominje. Ja pak mislim da je to ključno za e, svemirsku strategiju. Članak 1.01 navodi da će doći do revizije rada i učinkovitosti provedenih aktivnosti, tako da postoji mogućnost revidiranja e, i analize onoga što rade i njihove uspješnosti. Potom jamstvo tehničke podrške od ESAE. E, oni naime također su iznimno bitni u svemirskom programu i bili su bitni e, čak i prije nego što je Europska unija definirala vlastiti svemirski program, tako da će oni zadržati e, svoje e, važno mjesto. I tu su potom naravno i države članice i njihova uloga. Njima bi također trebalo dati određene zadatke, dakle komisija država članicama, kao sudionicima u ovome e, postupku i to treba e, upamtiti i to treba imati na umu u budućim pregovorima. Kad je riječ o proračunu, on je naravno važan, on je značajan, 16 milijardi eura jest e, cjelokupni proračun za svemirsku strategiju. Galileo je tu naravno najvažniji program Kopernikus također, Govset.com također, dakle državna satelitska komunikacija, vrlo bitan element programa. Resursi koji su određeni za e, Galilea, Galilea, 9,5, dakle 4,5 za Kopernikus, E, su odgovarajuće, ali mislim da trebamo više sredstava odvojiti za državnu satelitsku komunikaciju, jer e, oni dobivaju 250 milijuna eura svaki, dakle 500 milijuna eura sve zajedno, a objektivno govoreći to istinu nije dovoljno za te programe i mislim da bi to trebalo najmanje udvostručiti, dakle iznos od 500 milijuna. Eto, to je jedino kad je riječ o e, količini proračuna, to je dijela proračuna. 5 i 6 e, ključnih točaka je još u bitnih, metodologija također ali problem je bilo e, ograničeno vrijeme za sastavljanje ovog e, nacrta i zapravo nisam se htio udaljiti od prioriteta, čak ni u ovom prvom nacrtu. Želio sam biti usredotočen na prioritete i ja se nadam da ćemo mi postupno moći e, zapravo ići u dubinu svakog od ovih elemenata i od ovih točaka, ali svakako prvi korak je uzeti u obzir prioritete, njih je šest i na to sam se do sada ja usredotočio. Hvala vam. Hvala. A sad možemo započeti s raspravom. Želio bih zamoliti e, kolege izvjestitelje u sjeni da se pridržavaju dve minute za intervencije. Prva je na popisu gospođa Krell. Hvala vam, dragi kolege, dragi kolegice. Poštovani izvjestitelju, ja pozdravljam ovaj prijedlog za novu uredbu o svemiru i ovi svemirski programi su ono postali sastavnim dijelom europskih politika koje želimo i nadalje razviti u budućnosti, te je točno da nam je potrebno potrebno zakonodavstvo koje bismo trebali okupiti u jednoj uredbi. Vrlo je pozitivno isto tako i da je Europska komisija izašla u susret jednom našem važnom zahtjevu iz našeg izvješća na vlastnu inicijativu od prošle godine. Naime, tamo smo između ostalog tražili veći svemirski proračun e, za razliku od postojećeg VFO-a i Europska komisija je sa 16 milijardi eura izašla u susret tom našem zahtjevu. No, nije točno jasno hoće li se ta sredstva doista i e, iskoristiti u potpunosti, hoće li biti dostatna za sve te nove zadaće. Prioritet je za nas naravno da nadalje razvijemo i zadržimo programe Galileo i Kopernikus. To su programi koji su već stvorili značajnu e, ekonomsku dodanu vrijednost i od nas su kao Europsku uniju napravili e, nezavisnog aktera u svemirskom području te smo isto tako i e, inovativna industrijska baza ali i program e, SSA koji se tiče e, između ostalog mapiranja svemirskog otpada treba izgraditi na odgovarajući način. Svemirski otpad je naime sve veća prijetnja za našu vrlo skupu infrastrukturu u svemiru. No kako bismo u dosadno vrijeme doista povećali zaštitu svemirskog otpada, treba nam za to više od onih predloženih 250 milijuna eura svemirski proračun isto tako jako e, povezan sa e, prijedlogom o obzoru za 2020. godinu. Naime, ovdje se jako puno istražuje u svemirskom području i zbog toga u obzoru za 2020. godinu trebamo e, se pobrinuti da doista imamo i finanska sredstva u milijardskim iznosima za ovu svrhu. Kritičan sam prema prijedlogu komisije kada se radi o tome da se sigurnost i obrana učini prioritetnim pitanjem za rad programa. Iako je dvojna namjena već E, stvarnost i naravno da se i svemirski podaci koriste i za svladavanje sigurnosnih kriza. No mislim da ne bismo trebali izgubiti iz vida činjenicu da su svemirski programi programi civilne prirode i da tako treba biti u budućnosti. I zbog toga bismo u budućem e, izlaganju programa se trebali usredotočiti i na područja poput e, poljoprivrede, povezanosti, klimatskih promjena, te bismo trebali iskoristiti proračunske sredstva i za to. Još jedan dalje važni aspekt ove uredbe je upravljanje. Naime, komisija tu usko surađuje sa Europskom svemirskom agencijom kao i sa agencijom za europski e, sustav GNSS-a. Kao što smo već u izvješću o svemirskoj strategiji naglasili, raspodjela zadaća između te dvije strane treba biti jasnija nego dosad. Posebice što se tiče komercijalizacije Galileja i Kopernikusa, tu mislimo da je prijedlog komisije dalje dosta nejasan. A baš ovdje bismo trebali staviti jasno težište na tako nešto ako želimo i u budućnosti ispuniti e, visoku ekonomsku dodanu vrijednost tih programa. Te se veselim na suradnji sa izvjestiteljem i izvjestiteljem u Hvala. Hvala. Iako ste iskoristili vrijeme za govor za dva izvjesta u sjeni, moram ipak reći da ste vrlo zanimljivo govorili. Gospođa Nahtegal je sljedeća na popisu, izvolite. Hvala. Mi pozdravljamo e, prijedlog za Europski svemirski program i Moramo tu okupiti različite inicijative. Isto tako smatram kao i komisija da ovdje postoji e, veliki potencijal za stimulacijom inovativnog dijela, a isto tako da to uključimo neke druge sektore. Te e, isto tako moramo E, povećati kapacitete što se tiče borbe protiv klimatskih promjena i to je nešto što toplo pozdravljamo. Mislim da također e, da ovaj paket ima jasnu dodatnu vrijednost što se tiče rješenja i na europskoj i na globalnoj razini izazova s kojima smo suočeni Neke države članice su e, izrazile e, skeptičnost što se tiče nekih aspekata ovog prijedloga, no mi smatramo da ova inicijativa mo, e, pruža veće mogućnosti znači upisivanja ovog aspekta u sve programe i stvaranje sinergija. Veselim se u svakom slučaju radu budućim mjesecima, sudjelovanje čimbenika, dionika i tako dalje, te također veselim se radu sa izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Hvala vam na vašim primjedbama. Sljedeći na listi je gospodin Kol Kohliček, to sam ja. Ja bih želio istaknuti važnost svih ovih programa koji su popisani i ključeni u cijeli ovaj dio koji se tiče tehničkog razvoja. Vrlo je važno da Europska unija bude, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, vodeća na u ovim temama. Kao što je to bilo i na području okoliša. Kopernikus u tom smislu je vrlo važan instrument, instrument ne samo za e, europske države članice, nego i druge države. Mnoge države žele se uključiti u program rada Galilea. Možemo reći da agencija u tom smislu e, brzo razvija svoje aktivnosti. Do sada imamo 30 satelita, to mora biti uzeti u obzir. A gospođa Krell je posebno istaknula ono što ja želim istaknuti, a to je da moramo razmišljati o civilnom korištenju svih tih programa. Vojno korištenje je nešto što je e, znači sa strane što se tiče naših interesa. Naravno, moramo to uzeti u obzir, e, moramo uzeti u obzir potrebu e, pravilnog rukovanja i čuvanja podataka. Tu moramo imati uključenje malih i srednjih poduzeća. U zadnjem izvješću gospođe Krel smo istaknuli da je izuzetno važno da mala i srednja poduzeća se uključe u sve programe. Politička odluka od kome, o tome tko će imati koje zadaće treba biti donešena ovdje u Europskom parlamentu i to u skladu sa prijedlozima Europske komisije. To znači da tehničke zadaće trebaju biti riješene u okviru svake zasebne agencije i isto tako smatram se ne e, da ne smijemo sad e, zatrpavati te agencije e, pitanjima koje se tiču komercijalnog aspekta. Da, te aktivnosti imaju veliki potencijal u budućnosti i ne smijemo to podcijeniti. To su moje primjedbe kao predstavnik kluba GUE. A sada imamo sljedeću rundu uzimanja riječi. Imate svi, svaka osoba ima na raspolaganju jednu minutu. Prvi na popisu je gospodin Blanko Lopez. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Prije nekoliko mjeseci parlament je usvojio rezoluciju što se tiče europske strategije, svemirske strategije. Mi smo e, u tom smislu promicali povećanje proračuna kako bismo odgovorili na sadašnje i buduće izazove. Ne možemo reći da prijedlog komisije nije uzeo u obzir taj zahtjev i sada tu imamo 16 milijardi u odnosu na aktualnih 12 milijardi. Isto tako tražimo da se optimiziraju sinergije između različitih svemirskih programa Europske unije danas pred nama imamo e, znači prijedlog spajanja četiri programa. To je dobra stvar za te programe i smatramo da zahvaljujući tome i nadamo se da će zahvaljujući tome Europska unija igrati važnu ulogu na globalnoj razini sa boljom industrijom, sigurnim pristupom te također se nadamo da izvjestitelji u sjeni uključujući kolegicu e, Konstanc će raditi svi skupa kako bismo dostigli te ciljeve. Hvala. Želi li se još netko drugi javiti za riječ u ovoj prvoj rundi, uvodnoj rundi razmjene mišljenja? Ako ne, onda ćemo prvo dati riječ Europskoj komisiji, predstavniku Europske komisije iz DG Grow. Radi se o gospodinu Pierre Dassou. Imate riječ, izvolite. Gospodine, imate mogućnost da kažete svoje mišljenje. Ne mogu vam odgovoriti na češkom, ali bit će to za sljedeći put. Hvala. Hvala svima na vašim intervencijama i na širokom, širokoj podršci koju sam čuo ovdje u dvorani. Prvo, kao što je izvjestitelj rekao, mi Nismo sad tu osmislili revoluciju, nego prije svega se radi o evoluciji, ne želimo sad e, mijenjati sve, nećemo popravljati nešto što funkcionira. I isto tako moramo biti e, ponosni, jer kao što je gospodin Salini rekao, do sada smo postigli veliki uspjeh i mi kao europljani trebamo biti ponosni što smo mogli razviti te programe. No, trebamo također i dalje biti ambiciozni. Kao što izvješće govori, ambiciozni smo što se tiče financijskih sredstava koje su, mm, koja su posvećena svemirskim programima. No, što se tiče ambicioznije u budućnosti povećanja financijskih sredstava, znači što se tiče i SST-a i Govsat Kama, sad je e, lopta u E, vašim rukama. A znači ovo je sad u ovom trenutku što e, imamo na raspolaganju je minimum, ne možemo znači iz Galilea, e, iz Kopernika sa, Kopernikusa u trenutku ove, znači ova financijska sredstva koja imamo izdvojiti kako bi ih preusmjerili u SST i govsat kam. Isto tako, Pitanje upravljanja je izuzetno važno. To je složeno pitanje i cijeli niz e, dionika je uključeno u to pitanje. No prvo jasno je da komisija mora biti i dalje važni igrač. Mi vam, vas moramo izvještavati, moramo objasniti što radimo sa novcem e, poreznih obveznika. A moram istaknuti da imamo izvrsnu suradnju sa agencijama GSA i esa i da to moramo e, nastaviti na takav način, no da trebamo jasno e, naznačiti tko šta, e, što radi, kada i u kojim uvjetima. E, kad govorimo o sigurnosti, moramo imati veću ulogu u tom smislu. Ne smijemo znači, e, zatvarati oči pred velikim ulozima što se tiče pitanja sigurnosti ovih, e, u ovim programima, posebno što se tiče kibernetske sigurnosti. Četvrti element na kojem bih želio inzistirati je to da se radi o civilnom programu i on će takav i ostati, no možemo također u okviru Galilea ipak e, e, uzeti u obzir mogućnost e, jednog dijela korištenja i u vojne svrhe. U svakom slučaju se slažem s onim što ste rekli da ovo i dalje treba ostati civilni program kao što je to do sada. I na kraju što se tiče malih i srednjih poduzeća moramo nešto e, napraviti na tom e, polju ne smijemo znači to usmjeriti samo na velike tvrtke nego isto tako i na mala i srednja poduzeća ako imate dobre ideje kako to e, poboljšati što se tiče toga aspekta malih i srednjih poduzeća naravno sve vaše ideje i E, i rješenja su dobrodošla. U svakom slučaju imamo tih šest prioriteta, sve ostale ćemo vrlo pomno i dalje analizirati. Hvala. Mislim da je važno da u našim programima stoji da će isto tako biti uključene države izvan Europske unije. To je vrlo važna poruka i ohrabrujuća poruka. A sada je e, došlo vrijeme da dam riječ gospodinu Seliniju kako bi zaključio ovu raspravu. Gospodine Selini imate riječ, izvolite. Ja sam izuzetno zadovoljan ovom prvom rundom razmjene mišljenja. Nekoliko dodatnih primjedbi. Da, u istinu. I veliki su izazovi pred nama, posebno što se tiče industrijske relevantnosti ovog programa. Ja nisam o tome govorio, još ne, no to je u ovom dijelu downstream spomenuto. Što se tiče ovog industrijskog aspekta, industrijske razine, mi smo slabi. Imamo cijeli niz znači dionika koji razvijaju i aplikacije ili instrumente kao smart znači pametne telefone. Europska unija u tom smislu mora odgovoriti na izazove takozvani upstream. Moramo imati e, masivnu podršku industrije u Europskoj uniji. U tom smislu moramo imati industrijski sektor koji E, znači može analizirati ove temeljne prerogative, nego isto tako i industrijski aspekt koji će analizirati e, e, potrebe u napredi, biti biti svojevrsna avangarda. U tom smislu imamo, moramo si postaviti nekoliko pitanja. Imamo tu pitanje pristupa svemiru. Nisam o tome govorio, ali sada ću o tome govoriti. Ta tema je ključna, znači u strukturi ove strategije za svemir. I tu imamo također i nadležnosti. Umjerene nadležnosti i tu moramo ustanoviti pravne uvjete i to održive. Moramo osmisliti takav sustav koji će funkcionirati. S političkog aspekta je to izuzetno važno. I na kraju, jedna dobra primjedba, moramo ojačati govsat e, e, e, kom, ali ne sad to, ne smijemo to napraviti na uštrb ni Galilea, niti Kopernikusa. Evo, to je ono što sam želio reći, da u svakom slučaju slažemo se da ne smijemo sad povlačiti sredstava posebno iz ta dva programa Galilea i Kompernikusa kako bismo razvijeli nove branše, nove programe u e, okviru ove svemirske strategije. Zahvaljujem vam na ovoj prvoj rundi razmjene mišljenja vezano uz ovu temu. I želio bih zaključiti e, sljedećim. Imamo, znači, rok za ulaganje amandmana je, znači, 6. rujan. Razmatranje amandmana će biti 9. listopada, a Glasanje u odboru ITRE 5. studenog. Glasanje na plenarnom zasjedanju će vjerojatno biti, vidjet ćemo to ili u prosincu ili u siječnju. Čini mi se da je pred nama zbilja e, gust program, rokovi su kratki. Zbog toga Zahvaljujem na ovoj interesantnoj temi, e, na, e, na raspravu ovoj interesantnoj temi koja je izuzetno važna za rad našeg odbora. Mislim da sad možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda, a sada je vrijeme da krenemo na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o odluci vijeća o sklapanju sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Kraljevine Maroka, kojim se utvrđuju uvjeti za sudjelovanje Kraljevine Maroka u partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području. Kratica je prima kao uvod možemo reći da kraljevina Maroko je 70-ih zatražila da se započnu pregovori sa Europskom unijom vezano uz pristup Europskoj uniji. Vrlo ljubazno je to odbijeno jer se radi o tipično neeuropskoj e, državi, a Europska unija prije svega otvorena što se tiče pristupanja europskim državama. No što se tiče kraljevine e, Maroka, Europska unija je s njom uvijek e, imala uske i prijateljske veze. Zbog toga bih vas želio podsjetiti da prima je znači partnerstvo, e, privatno javno partnerstvo koje podržava istraživanje uključujući znači izazove na području opskrbe vodom i hranom u mediteranskoj regiji. Imamo tu velike izazove što se tiče suše i jako je važno da e, imamo jačanje suradnje u tom konkretnom e, programu. E, kako bismo imali sudjelovanje, e, e, Europska unija je trebala potpisati cijeli niz znanstvenih i tehnoloških sporazuma o suradnji sa trećim zemljama i jedna od takvih zemalja je i Maroko. U Maroku posljednji kralj je znači uveo određena pravila što se tiče povećanja resursa na području e, znači opskrbe i vodom i hranom. Mislim da ovih 15 minuta može biti posvećeno, prvih 15 minuta može biti posvećeno znači je razmeni mišljenja i gospodin Salini će zamijeniti gospodina Patričela. Izvolite, dajem vam riječ. Hvala vam. Ja zamijenjam kolegu Aldu Patričelo i pročitat ću jednostavno to što mi je izvjestitelj predao i onda ću morati odmah napustiti sastanak odbora i ispričavam se jer imam neke druge obveze. Dakle, pročitat ću ono što nam je dao kolega Patričelo. Partnerstvo za istraživanje e, i inovacije na području sredozemlja, to je odlično. To je prvo javno-javno partnerstvo prema članku 185. sa ciljem da se istraživački kapaciteti Europske unije i zemalja sredozemnog područja e, usklade kako bi se e, razvila inovativna rješenja za poboljšanje sigurnosti, za poboljšanje održivosti e, sustava opskrbe za vodu i hranu. Zatim isto tako imamo i nacionalne istraživačke programe koje želimo jačati na tim područjima. Treba nam globalni integrirani pristup i tu nam je potrebna i znanstvena diplomacija Europske unije. Područje sredozemlja je vrlo važno zato što tu imamo početke migracijskih tokova i tu sam potrebne dobre prakse, potreban nam je proaktivan pristup kako bismo se obračunali sa onim eh, uzrocima migracija. Dakle, ne bismo se trebali ograničiti samo na posljedice. Na taj način bi celokupno područje sredozema trebalo postati održivije. 19 država trenutno surađuju u okviru prime, 11 iz Europske unije, 3 su e, pridružene e, države za obzor 2020. godine i 5 e, država s kojima Europska unija ima međunarodne sporazume što se tiče znanstvene i tehnološke suradnje prema članku 1.2 relevantne odluke. I na temelju toga je i ispregovaran sporazum s Marokom. Naravno da tu imamo i ono sporno pitanje Zapadne Sahare i Maroka, ali s time se ovdje ne bavimo. Iako je to e, prioritetno geopolitičko pitanje za tu regiju, ali o tome se ovdje ne bi trebalo govoriti u našem odboru. To dakle ne bismo trebali obraditi u okviru ovog izvješća. Slažem se sa prijedlogom komisije i htio bih vas zamoliti da podržate e, sklapanje ovog sporazuma. Rok za podnošenje amandmana je 11. srpanj, a glasat ćemo o tome u ponedjeljak 3. E, rujna. Također želim zahvaliti i tajnišu posebice Andreji na podršci. Zapravo ćemo sad imati krug e, sa izvjestima u sjeni koji će govoriti Gospođa Toja je prva po redu prisutna izvjestiteljica u Sjeni. Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Vrlo mi je drago što smo sada ušli u jednu još danju fazu vezanu uz primu. Ja sam sve to pratila. Pratila sam i e, onu preliminarnu fazu. Tu je bilo problema i e, sa Sredozemnom unijom, a zahvaljujući e, Europskom parlamentu smo uspjeli zapravo ovo se pokrenuti, jer smo naime mi bili ti koji smo vodili rasprave, pa i u Strasburu, te smo zamolili povjerenika da se s time pozabavi. Europski parlament je tu doista pokazao da može izvršiti pritisak. kada se treba provesti jedna ovakva inicijativa. Imali smo tu i odnose među vašim državama i svatko može dati svoj doprinos tome. I susjedne države su tu preuzele svoju odgovornost, radile su na tome i to je zapravo simbolički gledano vrlo važno. A to je izvjestitelj rekao. Dakle, nije sama ta tema vrlo važna, ta tema opskrbe vodom, akcije za mir i tako dalje, već se tu radi prije svega i o razvoju. To su dakle e, opsirni radovi, uvijek je vrlo dobro kada države Europske unije tu imaju jednako mišljenje i kada, ih se on, kada im se onda pridruže i druge države u tim naporima i stoga bismo trebali sa snažnim angažmanom to i dalje nastaviti pratiti te nastaviti realizirati taj projekt. Hvala. Tko se još želi javiti za riječ? Tko još ima ideje vezano za ovu točku? Onda je došlo vrijeme da damo riječ predstavniku komisije, to je Andrija Karenjani. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, važni zastupnici, želim zahvaliti zastupnicima ovom odboru na podršci za ovu inicijativu. Samo ću posjetiti na glavne crte, zato što je nepotrebno ući u detalje, budući da je izvjestitelj jasno objasnio već da se tu radi o regionalnoj sredozemnoj inicijativi, da je to jedna jedinstvena inicijativa, prva takva vezano uz partnerstvo između Europske unije, država članica dakle Europske unije koje su već tu, zatim pridružene države u 2020. te teče države koje su države na sredozemnom području. Glavni element kojeg bih htio naglasiti je cilj ove inicijative, a to je da se razviju inovativna rješenja. Ne radi se toliko o tome da države zajedno surađuju, iako je to važno, već da znanstvene zajednice zajedno surađuju, da se resursi, financijska sredstva udruže i da se uključi sve to i njihova prethodna njihovi prethodni, prethodni nalazi na području istraživanja što se opskrbe vodom i hranom, da to sve bude održivije, učinkovitije, da se učinkovitije upravlja tim resursima i sustavima. Ova inicijativa nadilazi sam e, sustav vode i hrane, zato što smo tu to uključili druge izazove poput klimatskih promjena, gdje bi mogli pomoć ovoga ublažiti posljedice klimatskih promjena Također se to može odnositi na neke druge izazove poput izazove sa migracijama, Naravno i da je to važno i za stanovnike kada se radi o tome da znanstveni rezultati povuče konkretne opipljive rezultate. Mislim da je ovo izuzetno dobar primjer i znanstvene diplomacije. Tu surađujemo sa međunarodnim partnerima, svi smo tu ravnopravni a Maroko je jedan od tih partnera. Maroko je aktivno sudovao i u oblikovanju te inicijative od samog pokretanja 2012. godine, te je spreman i financijski doprinijeti toj inicijativi. A pritom slijedi i druge države sa područja Sjeverne Afrike i Bliskog istoka. Druge države poput Alžira, recimo, zatim isto tako i e, Libanon, Jordan, Egipat, koji su već ispregovarali i potpisali ovaj sporazum, a u slučaju Maroka još nam je potrebna suglasnost parlamenta za to. No mi smo isto tako dosta uvjereni da uzreši u obzir prednosti te inicijative za stanovnike i za države da će rezultat biti pozitivan. Zaključio bih rekavši da je prima već započela. 2018. godine smo već pokrenuli neke javne natječaje. 848 prijedloga smo zaprimili, što znači da e, je ta inicijativa već sada uspješna. I bit će za nas izuzetno važno da parlament da svoju suglasnost sklapanju tog sporazuma. Hvala. Hvala vam. Vrlo je impresivno da imamo već više od 800 prijedloga na ovaj projekt. I mislim da je ovo pitanje suše jedno od najvažnijih pitanja kada se radi o susjednim državama Europske unije uh, uz naravno pitanje uh, sigurnosti opskrbe hranom. Još jednom da naglasim uh, kalendar vezan uz ovo izvješće. 11. srpnja u podne, dakle u 12 sati, ističe rok za podnošenje amandmana. U ITRE-u će se glasati 3. rujna, dakle ove godine. I zatim trebamo odlučiti kada ćemo glasati o ovome na plenarnoj sjednici. S vam zahvaljujem. Završili smo s ovom važnom točkom. I sada moramo malo pričekati jer smo završili malo ranije prema našem programu. Dakle, gospođa Vestager će nam se pridužiti za dvije minute i stoga imamo stanku od dvije minute. Dakle, 17.10 je sada, a evo, tu je. Pa ćemo joj onda dati dvije minute da se smjesti. And I have the pleasure to see also... Evo, veliko mi je zadovoljstvo što vidimo ovdje gospodina Buzeka, predsjednika odbora koji također stiže. Good uh, dear ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo. Ovo je za nas neobična prilika imati kao gosta gospođu Vestager, povjerenicu koja je odgovorna za tržišno natjecanje u Europskoj komisiji. Hvala vam lijepa gospođo povjerenice što ste došli na sastanak našeg odbora mi osjećamo u našem odboru veliku odgovornost za cijelu realnu ekonomiju, osim za poljoprivredu, ribarstvo, recimo, ili područje prijevoza, ali svi drugi dijelovi naše ekonomije nalazi se upravo ovdje u našoj nadležnosti u, odboru ITRE, dakle posebice mala i srednja poduzeća, industrija i zbog toga je važno da možemo s vama raspraviti o nekim važnim pitanjima, budući ste vi povjerenica odgovorna za tržišno natjecanje. Na razini koordinatora smo donijeli tu odluku da vas pozovemo na sastanak odbora. Naravno da su naše teme vrlo popularne teme. E, Pravilo o tržnom u Europskoj uniji u trenutku kada imamo e, pretjerani kapacitet na globalnoj razini, kada imamo i situaciju s globalnim dumpingom. Mi još to ne želimo nazivati trgovinskim ratovanjem. Pokušavamo tu biti suzdržani, ali to je ipak vrlo opasna situacija. Imamo pravila i što se tiče državnih potpora, učinak tih potpora na istraživanje, na razvoj, na prilike europske industrije, na male i srednje poduzeća, to je vrlo važno. I htjeli bismo možda čuti od vas neke temeljne odgovore na ta pitanja koji se tiču naše industrije malih i srednjih poduzeća, a to je zapravo ono što čini većinu naše realne ekonomije u EU. Naravno da ćemo zatim imati raspravu, imat ćemo pitanja od strane zastupnika. A sada, gospođo Planica, koja vas mogu zamoliti da na samom početku našeg sastanka nam iznesete vaš uvodni govor. Izvolite, gospođo. Hvala vam na ovoj prilici da s vama prospravim o pitanjima koje su nam od, zajedničkog interesa. Hvala vam i na toplim riječima dobrodošlice i na cijelom poslu s kojim se ovdje bavite kako bismo imali pravi, e, pravi okvir za europsku industriju, za male i srednje poduzeća, ali i za velike poduzeća. Naravno da je cilj taj da kako poduzeća rastu, da stvaraju radna mjesta, da stvaraju gospodarski rast od kojeg će imati koristi građani, da će stvoriti inovacije s kojima ćemo napredovati kao društva. I stoga je to doista vrlo važan rad. A e, tržno natjecanje pomaže Europi da iskoristi najbolji mogući način svoj potencijal, jer kada se poduzeća moraju natjecati, onda su i potaknuti da izađu one proizvode koje potrošači žele razmišljaju o novim poslovnim idejama koje će onda promijeniti situaciju na tržištu koje će omogućiti rasta. To je dobro za potrošače i to je dobro i za druga poduzeća. Jer kada je neko poduzeće ehm, prvak što se tiče ehm, potreba potrošača u Europi, onda može osvojiti potrošače u svim dijelovima svijeta. Kao oni koji nadziru tržišno natjecanje, nemamo ništa protiv poduzeća koje rastu i koje su uspješnije Baš naprotiv, ako ste uspješno poduzeće, ako stvarate radna mjesta, onda ćemo vam čestitati. Mi odobravamo skoro sva spajanja poduzeća koja nam se naznače, čak i ona spajanja e, koja su stvorila europske prvake poput Peugeot i Opela, AB Inbeva i SAB Millera ili pak Simensa i Gamese. To su vrlo važna spajanja poduzeća koja su stvorila velika poduzeća kao posljedica toga. U proteklih 10 godina smo analizirali preko 3000 slučajeva spajanja poduzeća. 94% tih spajanja poduzeća smo odobrili, a da nismo imali nikakve zabrinutosti po pitanju tržišnog natjecanja, samo u 6% slučajeva smo bili zabrinuti zbog toga što bi tržišno natjecanje od toga moglo patiti i blokirali smo samo 7 e, spajanja poduzeća u proteklih 10 godina. Mi primjenjujemo pravila tržišnog natjecanja na svako poduzeće koje posluje u Europi, neovisno iz koje industrije dolazi, pod kojom nacionalnom zastavom radi i na taj način isto tako možemo sačuvati vlastiti inovacijski potencijal Europe. Primjerice, detaljno smo analizirali kada je General Electric otkupio plinski dio poslovanja Almstroma u Francuskoj. Otkrili smo da nakon spajanja tog poduzeća su oni namjeravali srezati razvoj Alstomove najnaprednije i najveće nove plinske turbine, te da bi s time onda nestala i ona radna mjesta koja se tiču istraživanja inženjerstva. A te turbine najmodernije tehnologije su od ključne važnosti ako želimo postići višu energetsku učinkovitost pri nižim emisijama i također dakle ako želimo da svijet ostvari ciljeve po pitanju klimatskih promjena. I stoga kako bismo sačuvali tržišno natjecanje, General Electric je prodao taj dio poslovanja sa e, plinskim turbinama Ansaldu u Italiji. I sada je Ansaldo uspješno e, testirao nove plinske turbine te je uložio jednu novu e, tvornicu koja će proizvoditi u Italiji tu naprednu tehnologiju i zatim ju nuditi potrošačima diljem svijeta. Pravila za spajanje poduzeća koja imamo su tu kako bismo se pomenuli da cijelokupna industrija ostane konkurentna. Svaka industrija koja želi da dođe do spajanja poduzeća znači da postoje istovremeno i neke druge europske industrije, neka druga poduzeća koja dođu k nama i kažu da su pogođeni i potrošači toga. Europska poduzeća koja kupuju proizvode nakon što se poduzeća spoje, a ta poduzeća često zapošljavaju milijune ljudi. Ta poduzeća žele imati i dalje tržišno natjecanje kako bi se pominula da će dobiti ulazne materijale u, uz povoljnu cijenu i kako bi onda i same e, imale dobru šansu za rast. Primjerice, sektor čelika. Čelik koriste tvornice koje izrađuju strojeve za panje suđa, koriste ga pogoni za izgradnju automobila, poduzeća koje se bave građevinarstvom, koje izgrađuju domove u kojima živimo i vidimo da e, poslovni sektor koji koristi čelik kao ulaznu sirovinu zapošljava više od 30 milijuna ljudi u Europi, što znači da ta poduzeća žele da se i dalje e, ta poduzeća natječu koja se spajaju i da ne povećaju svoje cijene bez ikakvih razloga jer bi onda to njima otežalo natjecanje i rast. Kada smo zabrinuti zbog spajanja velikih europskih poduzeća, onda vidimo da obično ta poduzeća e, promijene svoje strategije, što zadrži onda glavno bit dogovora i što onda odgovori na naše zabrinutosti po pitanju tržišnog natjecanja. Zato što su poduzeća uvijek e, slobodna, mogu nam predložiti rješenja, na naše zabrinutosti mogu sačuvati tržišno natjecanje, što znači da mogu prodati e, neki pogon ili neku proizvodnu liniju nekom od drugih e, igrača na tržištu kako bi europski potrošači imali alternativu. Naravno, i mislim da smo to svi imali prilike doživjeti, se radnici osjećaju nesigurnima kada vide da se njihova tvornica mora prodati nekome kako bi se sačuvalo tržišno natjecanje. To je jedno razdoblje nesigurnosti, dakle ne znate što će se dogoditi točno ali kada dva poduzeća koje se spajaju predlože da se, da se proda e, neka lokacija za proizvodnju, onda mi imamo zajednički interes u svemu tome jer želimo da se nastavi sa tržišnim natjecanjem. Želimo da e, otkupivač nastavi sa operiranjem na tim lokacijama, da ih izgradi i da to znači da se onda i te ta poduzeća koja se trebaju spajati i dalje moraju truditi na tržištu. Dakle, radi se o tome da ne želimo da dođe do smanjenja radnih mjesta. Mi kao poslodavci, kao nadzorni tržišnog natjecanja tu zapravo imamo isti cilj. Naravno da zaposlenici moraju znati e, što znači to smanjenje poduzeća za njih i zbog toga očekujemo da poduzeća koja sklapaju te poslovne dogovore poštuju svoje nacionalne i europske obveze što se tiče konzultacije i informiranja radnika a naša zajednička pravila o spajanju poduzeća za Europsku uniju isto tako e, dozvoljavaju radnicima i sindikatima eksplicitno da nas kontaktiraju i da nam kažu što misle o spajanju poduzeća i u tom smislu su naše vrata naravno uvijek e, njima otvorena. Naša je odgovornost da ne odobrimo spajanje poduzeća e, koje bi moglo naškotiti potrošačima ili drugim poslovnim subjektima, što znači naravno i krajnim potrošačima. Naravno da pozdravljamo raspravu i preispitivanje našeg rada, kako vršimo naš rad i da vidimo jesu li naša pravila o tržnoj i dalje ishodna, jer uvijek postoji ta mogućnost da možemo nešto poboljšati. E, recimo, naša pravila o tržnim potporama. U proteklih nekoliko godina smo pojednostavili pravila koja koristimo i to nekoliko puta kako bi ta pravila upravo postala svrsishodnija i kako bi to išlo i na korist industrijskih subjekata. Proširili smo ono što nazivamo uredbom o općem skupnom izuzeću kako bi vlade mogle pružati državnu potporu, a da ne prvo traže odobrenje komisije. Sve dok poštuju onaj paket pravila kojih se svi trebamo podržavati a to su pravila za zaštitu tržišnog natjecanja. No činjenica da nam se ne moraju obratiti, naravno znači da će uštediti vrijeme, jer oni to mogu učiniti ako žele i ako slijede pravila. Što sada znači da 97%, dakle 97% svih mjera u državnim potporama se provode upravo na taj način. Vlade nam se obraćaju samo kada se radi o složenom slučaju, o mogućnosti da se naškodi tržišnom natjecanju, samo onda imamo e, slučaj takav da nam se obrate, a inače oni to sami obrade. Predložili smo fond i e, za e, ulaganje u Europsku uniju gdje bismo koristili 15 milijardi eura kako bismo podržali 650 milijardi eura ulaganja. Imamo i novi program za istraživanje inovaciju, obzor Europa sa 100 milijardi eura ulaganja. S tim novcem možemo izgraditi e, europsku industriju budućnosti. S oba ta programa možemo dopustiti da se nacionalna financijska sredstva kombiniraju sa europskim financijskim sredstvima i želimo da to bude što jednostavnije moguće. I to je sasvim dio prijedloga. Čak i sa tim koracima, a ti koraci su dosta veliki što se tiče uštede vremena, što se tiče toga da omogućimo e, potrebnu potporu sa državne razine. Mislim da je važno da ne budemo naivni što se tiče globalnog natjecanja i da dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja na globalnoj razini. Kina raste i oni naravno imaju drugačiji trgovinski model od našeg. Vode se rasprave o carinama iz Sjednih američkih država na čelik, e, to je e, gospodin predsjednik spomenuo, to je dalje u tijeku, a naravno da će Europa snažno braniti svoje trgovinske interese. Sveukupna trgovinska bilansa sa svijetom je pozitivna i naravno da rješenje nije to da odustanemo od onoga što je bilo ključno za naš uspjeh, dakle od otvorenih tržišta, od e, natjecanja, od inovacija. Umjesto toga trebali bismo upravo te ključne modele izvoziti e, u ostatak svijeta kako bismo imali globalno gledano jednaka pravila za sve. Dakle, želimo da naši trgovinski partneri isto tako igraju prema istim pravilima kao i mi što se tiče tržišnog natjecanja. Uspostavili smo stalni dijalog sa Kinom što se tiče smanjenja štetnih subvencija, a Japan će biti otvoreniji u budućnosti što se tiče vlastitih subvencija i e, zbog trgovinskog sporazuma koji će se potpisati sljedeći, sljedeći tjedan će najvjerojatnije zaustaviti neke od onih najštetnijih subvencija koje imaju, a već isto tako radimo jako u jako bliskom kontaktu sa Sjedinjenim državama po pitanju tržišnog natjecanja. Mi imamo jako čvrst položaj u svijetu kao Europa, više ljudi u EU imaju radno mjesto nego prije i od 20 najinovativnijih država na svijetu, 10 ih je u Europi. I zbog toga sam se toliko vesela u ovoj raspravi, jer mislim da trebamo zadržati e, taj elan, jer je to nešto od čega Europljani imaju veliku korist. I nadam se da ovo provedba tržišnog natjecanja, sam ja nadužena, da može dati doprinos, jedan od e, glavnih dijelova doprinosa koje možemo dati, u tom smislu se veselim raspravi. Hvala. Hvala vam, gospođo povjerenice. Mislim da je bilo apsolutno nužno da članovi našeg odbora čuju vaš e, uvodni govor. a isto tako da se e, osvrnu s nekim pitanjima vezanim uz industriju, malo i srednje poduzetništvo u kontekstu konkurencije. Sada otvaram raspravu i prvo u ime političkih klubova. U ime kluba EPP-a gospodin Langen, izvolite. Hvala vam gospođo Vestager, gospođo Poljenice. Vi ste napravili mnogo toga dobrog e, tijekom vašeg posla, to je nesumnjivo, a državne potpore su, čujete li me? Državne potpore su svakako jedna priča uspješnica. Već kod provedbe zabrane o monopolima se radi o tome da se pristup na tržištu zadrži otvorenim, dakle radi se samo o sniženju cijena, već u internetskoj ekonomiji sad je o tome da postoji ograničen pristup tržištu i da se s time natjecanje ograničava. Ali danas ste posebice govorili o spajanjima poduzeća, te ste rekli da 94% zahtjeva ste odobrili. To je točno, ali mnogo od tih, mnogo tih zahtjeva ste odobrili sa određenim E, daljim zahtjevima i stoga me zanima kako će se sada taj instrument nadalje razvijati. Ovo tržište je jako globalizirano, stari instrumenti, e, da se dakle orijentiramo prema tržišnim udjelima, prema e, povratu na ulaganje. to, nije toliko važno kada je radi o internetu, primjerice Whatsapp. To je bio jedan takav slučaj i Europska komisija nije dobro mogla procijeniti ta spajanja poduzeća. I stoga me zanima u sve globaliziranijem svijetu e, koji su novi instrumenti potrebni, kako mislite promijeniti te instrumente, što je sa otvorenim pristupom tržištu u budućnosti, to mislim da je vrlo važno. I kao treće, koje probleme vidite prije svega što se radi daljnjeg razvoja davanja državnih potpora što se odnosi i na poduzeća? Hvala. U ime kluba SND, gospodin Dan Nika, izvolite. Hvala. E, pozdravljam ono što ste do sada rekli, a htio bih se osvrnuti na jedan slučaj koji vam je zasigurno poznat. E, dakle, riječ je o Galacu i o čeličani. Deseci tisuća ljudi ovise o onome što se svakodnevno događa u toj tom postrojenju i brinu se o tome hoće li njihova djeca e, imati hranu na stolu i hoće li moći ići u školu. Prije nekoliko tjedana e, bio sam u Galacu i rekao sam im da vi i da Europska komisija uistinu žele uspostaviti mehanizam koji će omogućiti kupcu ovoga postrojenja da e, ono nastavi naprosto postojati. Dakle, da će postojati konkurencija i da neće doći do gašenja postrojenja i da će postojati mehanizam koji će osigurati transparentnost kad je riječ o tim metodama koje ste predložili. Mi nismo u, zadnje vrijeme čuli da ste to ponovili, niti vi niti komisija, pa bih volio čuti e, tu obvezu posvećenost transparentnosti koje ste već bili naveli i e, želimo čuti hoće li ova transakcija biti pod nadzorom i na koji način će se nadzirati dakle e, te transferi vezani uz čeličane u Europe, u Europi i vezano uz kupca koji će potencijalnog kupca koji će kupiti e, tu čeličanu, hoće li nastaviti ona funkcionirati u Rumunjskoj, hoćemo li mi imati snažnog igrača koji će osigurati Alcelor, Mital i postojanje e, te čeličane u Europi tvrtke. Dakle, ova transakcija treba biti pod nadzorom, naša zemlja čeka E, taj nadzor i to bi bilo iznimno važno. Mi čekamo i očekujemo transparentnost i profesionalnost od vas i od komisije. Hvala vam kolega na vašemu pitanju. U ime kluba ALDE gospođa Naktegal. Mislim da u ovoj situaciji, s obzirom na e, Ujedinjenu kraljevinu, na Brexit, e, trebamo se osvrnuti na financijski sektor. Naime, mnogi e, igrači se nalaze u Londonu. Tržište postaje sve tanje. I ono što me zanima je što vi mislite o toj situaciji? O konkurentnosti u financijskom sektoru i što bismo mi trebali, mogli učiniti u nadolazećim mjesecima kada je riječ o Brexitu. Hvala vam kolegice. U ime kluba GUE, gospodin Kohliček, potpredsjednik. Hvala vam. E, govorit ću češki. Nadam se da to neće uzrokovati nikakve probleme. Smatram da bez obzira na industrijski sektor u Europi, da ćemo biti suočeni s istim problemima u smislu koncentracije koju smijemo dopustiti u Europi, ali i u cijelome svijetu. Primjerice, e, staklo, industrija stakla u Europi, većinu drže američke kompanije. E, zanima me je li to točno, je li to zdravo i to je moje pitanje za povjerenicu. Naime, ja sam radio u e, čeličnoj industriji proizvodnje čelika godinama i vidio sam, svjedočio sam zapravo propadanju čeličana u e, Češkoj. Stoga me zanima što e, komisija radi kad je riječ o ovim kupnjama metala u Europi i E, to su iznimno bitne transakcije koje će morati imati pozitivan ishod. A ono što se nadam jest da će velike kompanije i velika poduzeća koja će kupovati manje kompanije u Europi, to u Europskoj uniji, da će oni svoju kupnju temeljiti na različitim oblicima troškova od onih u Europskoj uniji upravo zbog primjene različitih limita. Naime, nemaju stroge socijalne limite i upravo zbog toga se ljudi brinu zbog svoje budućnosti. Nažalost, kao moj kolega iz Rumunjske i ja također E, vidim da su radna mjesta ugrožena. Primjerice, čeličane e, u sjevernoj Francuskoj također e, su u problemima. Luksemburg također. Ne znamo kako će se situacija odviti, koliko će to trajati. A u Češkoj republici gdje smo također u Komutovu imali bitna postrojenja i tu vidimo propadanje zapravo tih e, brojnih e, tvrtki. Tu e, se može govoriti još o drugim zemljama koje prolaze kroz sličnu situaciju. Dakle, ono što me zanima, ne zanima me slučaj po slučaj, nego me zanima načelan stav, dakle, odnos između Europe i Kine E, razlikuje se po tome što imaju drugačiji pristup tržištu, drugačije limite, e, a otvorenost i pristup trebaju biti uvjetovani istim, e, zapravo istim jednakim uvjetima za sve. Hvala vam na pozornosti. Sada ću dati riječ drugim član, drugim zastupnicima. Gospodin Eduard Montan iz SND-a. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujemo povjerenici što je danas e, s nama. Uvijek je zadovoljstvo s vama razgovarati bez obzira što se uvijek ne slažemo oko svega. Da, ovdje govorimo danas o ekonomskom gospodarskom svijetu koji više ne postoji. Vi govorite o tome da niste naivni, da mi nismo naivni, ali ako nismo naivni onda smo na neki način sudionici jer je komisija ta koja je dala e, Kini status tržišnog gospodarstva sa, s tom velikom štetom koja, e, koja je nakon toga proizašla. Imamo znači cijeli niz sektora, e, industrijskih sektora u Kini imaju znači više od 50% e, znači e, u tržištu u svijetu. Ako sad tu dodamo i nepošteno tržišno natjecanje, isto tako prakse dumpinga, onda to zapravo stvara e, velike, jako nepovoljnu situaciju za europske tvrtke. Kao što znate da e, djelovanje u tim zemljama uvijek su na našu štetu. A što se tiče znači tih državnih potpora, pravila u Europskoj uniji su vrlo stroga i na to e, moramo podsjetiti. Naravno, s jedne strane imamo nelojalnu konkurenciju u svijetu, s druge strane striktna europska pravila, to e, dovodi do smanjenja radnih mjesta, zatvaranja e, industrijskih postrojenja i tako dalje. Imam nekoliko pitanja koje želim postaviti. Kako Europska komisija uzima u obzir međunarodno tržište što se tiče referent, znači relevantnosti kad se radi o uspostavljanju pravila na, u Europi. Isto tako kako ćemo imati moduliranje tog pravila tržišnog natjecanja. Isto tako Europska komisija e, mm, ima isto tako tu bazu što se tiče reguliranja. E, la lecture de Isto tako, e, hoćemo li imati znači reviziju tih pravila što se tiče državnih potpora? vi ste govorili nešto o tome, mislim da možemo ići isto e, puno dalje. A možemo li e, znači što se tiče pravila konkurentnosti da li možemo onda imati neke razloge što se tiče same fleksibilnosti na području tih pravila? Hvala. Gospođo Sperak, izvodite. Hvala vam. Povjerenice, drago nam je što ste ovdje, da možemo razgovarati o tržištu, konkurentnosti, a konkretnije o e, sektoru čelika u Grčkoj. Ondje je taj sektor vrlo zdrav. Mi poštujemo pravila i isto očekujemo od naših trgovinskih partnera. Međutim, ako oni to ne čine, e, mene zanima hoćemo li e, doživjeti e, trgovinski rat, kako ćemo zaštititi naše građane i našu industriju. Hvala vam. Gospođa Werner. Hvala vam gospodine predsjedniče i srdačno dobrodošlica gospođo jer Vrlo mi je drago što vas vidim ovdje danas na sasvom kod ITRE. Imam tri pitanja. Kao prvo što se tiče mehanizama za kapacitete, zatim neka razmišljanja općenito o politici, o tržišnom natjecanju, zatim neka pitanja o e, i javnoj opskrbi. Što e, Imamo državne potpore za šest mehanizma za kapacitet koje je Europska komisija dozvolila u Poljskoj, Grčkoj, Italiji, Belgiji i još nekim državama, a u komunikaciji Europske komisije se jasno kaže da će buduća pravila za mehanizam za kapacitete iz uredbe o tržištu električne energije se trebati primjenjivati dakle, na postojeće slučajeve. Prije nego što smo zaključili eh, dizajn tržišta električne energije, vi ste to već odobrili i stoga se postavlja pitanje tajminga, ne znam je li to toliko dobro. Zatim što se tiče tržišnog natjecanja, kolege i kolegice su to već spomenuli, jako mnogo se govori o tome kako u različitim dijelovima sektora, kako možemo stvoriti e, europske prvake koji bi bili pandani Airbusu, primjerice tu prije svega mislim na Alstom i Siemens, na neke eh, na neke poduzeća koje se bave željeznicama i zanima me hoće li tu doista doći do gospodarskog rasta i smanjenih mjesta nakon ovog spajanja poduzeća. Svjetski prvaci su naravno bolji na globalnom tržištu nego na jednom slabije konsolidiranom tržištu, što znači da mogu lakše izvoziti, da to je točno, ali s druge strane konsolidacija uvijek znači da dolazi do gubitka radnog mjesta, bilo u samom poduzeću ili, što je još važnije, kod onih svih manjih poduzeća koji su dobavljači velikih poduzeća i koji su oni pravi gubitnici zapravo u celom tom procesu. Te me zanima prema kojim kriterijima se ti aspekti procjenjuju vašim analizima i možemo li paušalno reći prema vašem mišljenju da su europski prvaci općenito eh, od prednosti za reindustrializaciju i stanje dodatne vrijednosti u Europi. I zatim još jedno pitanje vezano uz eh, eh, javnu opskrbu. Ja sam izvjestiteljica za konkurentnost e, europskog željezničkog sektora i u proteklih godina sam čula e, pozive za upomoć od europskih poduzeća koji su bili izloženi konkurenciji s područja izvan Europske unije koji su pod snažnim subvencijama i koji se s time ne mogu više uopće nositi. A kako bi barem javna opskrba bila nešto što bi mi ovdje mogli podržati. E, zato imamo tu direktivu iz 2014. godinu o javnoj e, opskrbi gdje možemo naznačiti da određen postotak treba i dalje ostati u europskim rukama. Ali to je na neki način i dalje lutrija e, zato što postoji neki uvjeti kod kojih oni koji procjenjuju te natječaje ne znaju točno što učiniti jer nema jasnih pravila. A prema američkim pravilima vidimo da im tamo postoji jasna formula. I zanima me, razmatra li Europska komisija da možda nadopuni na taj način tu direktivu i u Europi? Hvala. Hvala vam. Zamolio bih neke od kolega da govore polakše, jer nije lako e, uz ovakvu brzinu govornika e, prevoditeljima. Gospođa Majsner, izvolite. U redu, hvala. Onda ću nastaviti njemačkim, pokušat ću govoriti nebrzo. Imam dva aspekta. Lijepo što ste ovdje, gospođo Pajanice, vi ste spomenuli Europsku industriju budućnosti i odgovarajući fond za to postoji čitav niz tehnologija i alternativnih energija koje razvijamo u Europi i tu je Europa u dosta dobrom položaju. Evo kada se radi o oceanu, postoje projekti vezani uz energiju zvalova, vezano uz energiju s plime, postoji primjerice namještaj koji se izrađuje iz plastičnog otpada koji se prikuplja na moru. Mnogo inovativnih ideja, mnogo starta poduzeća, djelomično i zelena energija za brodove i za druga prometna sredstva ali tu se time ne bavimo samo mi europljani, time se bave i kinezi i mnogi drugi, nitko tu nije neaktivan. I stoga me zanima kako možemo i manjim poduzećima u takvim slučajevima E, olakšati i omogućiti e, pristup svjetskom tržištu i možda im dati i pomoć iz e, fondova? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je vrlo kratko. Rekli ste da sa Japanom sada imamo trgovinski sporazum i da se tu možemo primiti da se poštuju naša pravila o tržišnom natjecanju, a za Sjedinje američke države to nemamo. I rekli ste da što se tiče njih, da tu radite na poštenim pravilima o tržišnom natjecanju i zanima me kako to izgleda jer pretpostavljam da to u ovom trenutku nije vrlo jednostavno. Hvala. Uh, ne, ne čujem poljske prevoditelje, s engleskim se dobro snalazim, ali mislim da treba e, riješiti ovaj tehnički problem. Dakle, ne čujem poljski prijevod. Gospođa Toja, potpredsjednica našeg odbora. Hvala, povjerenice. Eh, uvijek vas volimo slušati. Imam kratko izravno pitanje. A drugi su već eh, spomenuli, pitali ono što je mene zanimalo. Govorite o eh, koncentraciji konkurentnosti i mi znamo koja su pravila koja se odnose na konkurentnost i na radna mjesta, ali gdje su tu, gdje je tu zaposlenje, gdje je tu rast? Naime, vrlo često kad govorimo o ovome, e, spominjemo neke stvari, a zapravo nakon tako nekih iznošenja e, razmišljanja o e, zakonu vezanom u zaštitu natjecanja uz ono što smo učinili kada smo gradili unutarnje tržište, ali sada mi trebamo obratiti pozornost na vanjsku konkurentnost, e, a pritom koristimo pravila koja se odnose na e, unutarnju konkurentnost i to ne ide u prilog ni radnim mjestima, e, ni zaposlenju, jer nije samo riječ o potrošačima, riječ je o e, radnim mjestima. Tako da mislim da trebamo u tom smislu uvesti e, vrlo bitne promjene. Hvala vam. S obzirom da povjerenica nije često ovdje, ja ću sad otvoriti i drugi krug pitanja. Gospodin Langen je želio nešto pitati. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja imam samo jednu nadopunu što se tiče onoga što je rekla gospođa Werner vezano uz pravila za javnu nabavu. Upravo ste rekli da imamo trgovinski sporazum sa Japanom, da je to dobro, da se pokušava ostvariti isto to sa Sjedinjenim američkim državama, a u Njemačkoj sada postoji jedna udruga civilnog društva koja je već bila protiv TTIP-a, jedna kampanja da se trgovinski sporazum s Japanom koja tvrdi da taj trgovinski sporazum sa Japanom dopušta japanskim poduzećima da preuzmu sustav, javne sustave opskrbe vodom u Europi. I tu me zanima vi kao povenica e, i Europska komisija općenito kako ste vi procijenili ta pravila. I kao drugo, je li točno da se u svakom slučaju najjeftinija ponuda, a ne ona koja je gospodarski gledano najpovoljnija treba prihvatiti. Jer baš kada se radi o javnoj nabavi vrijedi pravilo da gradovi i općine mogu napraviti sve što žele, ali ako natječaj daju nekom trećem, onda mogu e, onda mogu, moraju e, javni natječaj spisati i zanima me postoji li tu iznimka za Japan. Thank Dakle, e, hvala vam, otvoren je i dalje drugi krug pitanja. Dopustite i meni jedno pitanje. Čuli smo neka opća pitanja i neka konkretna pitanja. Primjerice, spominjali ste čeličane kao važnu temu. No svako pitanje važno je i iz opće perspektive. Dakle, imam jedno konkretno pitanje. Kad je riječ o globalnim liderima, globalnim e, konkurentima na našem tržištu. 24. svibnja komisija je usvojila odluku o Gazpromu i o obvezi e, referiranja na e, određivanje konkurentnih cijena na tržištu plina u Europi. Dakle, riječ je o globalnom tržištu, na globalnom, oprostite, igraču na europskom e, tržištu, kao što je Google e, u digitalnoj industriji. I imam tri e, kratka pitanja. 2013. komisija je odbila prijedlog Gazproma pa me zanima možete li objasniti razlik razliku između tih obveza i onih koje se ovaj puta komisija prihvatila prije nekoliko tjedana. Drugo pitanje, zašto u ovoj odluci nema odredbi o naknadi e, pogođenih e, strana u državama članicama? A u ime pet e, najvećih klubova u našem odboru prije nekog vremena sam vam i poslao e, dopis e, na ovu temu. Rečenica je bila sljedeća. Nedostatak takvih mjera zapravo je opasan presedan i ne šalje jasan signal e, o obvezi Europske unije branjenja vlastitih pravila i vlastitih građana. Moje treće pitanje. U ožujku Gazprom je odbio e, e, ispoštovati rezultate arbitraže pa me zanima hoćete li to smatrati kršenjem e, ovih odredbi, to jest obvezi, obveza, jer smo naravno mi bili razočarani odlukom Gazproma naime obveza koja se preuzme je iznimno bitno pitanje, pa možete li to malo komentirati? Hvala vam. Hvala vama. Dopustite da krenem s ovim zadnjim pitanjem. Dakle, treće pitanje. Arbitraža u Štokholmu. Nema nikakvih implikacija na sadašnju obvezujuću obvezu u slučaju Gazproma. Gazprom razmatra pravne korake i u tom smislu mi ih pratimo. E, no to nije nužno povezano u slučaj Gazproma, ovo što ste vi spomenuli. Kad je riječ o naknadama i kompenzacijama, neki smatraju da one su potrebne i da se to treba rješavati na nacionalnim sudovima. Nedavno je donesena važna presuda prema kojoj bez obzira na odluku komisije nacionalni sud može ispitivati temelje e, pritužbe ili primjedbe i na tome temelju e, može odlučivati i o samim naknadama. Mislim da je vrlo bitno e, da je ta odluka donešena. Što se tiče vašeg prvog pitanja, što je važno u obvezi Gazproma to da će oni sada e, poduzeti pozitivne korake kako bi integrirali tržište plina. To se ne može dogoditi s odlukom o zabrani. Naime, dvije su bitne stvari. Prvo, treba osigurati da je, se plin opskrbljuje ondje gdje ga želite dostaviti kako biste ga mogli naravno preprodavati. To može biti poljski kupac sa dugoročnim e, ugovorom koji želi preprodati taj plin e, svom kupcu u baltičkim zemljama. No u baltičkim zemljama neka područja su doslovno otoci kad je riječ o opskrbi plinom, ne postoje e, cjevovodi i s druge strane dobavljač ima opskrbu dostaviti plin bez obzira na postojanje cjevovoda. E, Isto je, e, se odnosi i na Bugarsku. I to će omogućiti integraciju tržišta plina i omogućit će da se cijene plina temelje na samome tržištu. Drugo, vrlo je vjerojatno da će u dugogodišnjim e, ugovorima dolaziti do indeksacije cijena nafte vremeno imate e, hubove e, plinske gdje se donose zapravo dnevno odluke primjerice o cijenama. E sad, donesena je odluka da se e, revizija cijena može provoditi svake dvije, to je svakih pet godina, a ono što je dobro je da postoji zapravo pozitivna referentna tročka a to su ti upravo hubovi u Njemačkoj i u Nizozemskoj. Što znači da čak i ako cijena nafte raste, a vi možete tražiti smanjenje cijene s pozitivnom referentnom točkom na njemačkom ili nizozemskom tržištu to se može postići dakle samo s ovakvom obvezom, preuzetom obvezom. Ja to ne smatram krajem slučaja Gazproma, nego s početkom e, e Gazproma koji počinje poštivati pravila i to strogo. I to ta činjenica da je to obvezujuće znači da mi možemo E, čim saznamo za nekakvo kršenje mi možemo nametnuti e, novčanu kaznu bez da se cijeli slučaj revidira. To je vrlo važno jer kao što znate e, mi se temeljimo na vladavini prava i zato je vrlo bitno da su ove odluke obvezujuće, da se nadzire i da ih se poštuje kako bi građani u tim dotičnim državama članicama mogli imati pristupačne cijene koje će ostati na istom e, e, razini kao one u, e, na tržištu zapadne Europe i to je iznimno bitno. Riječ je također bilo, bila o pravilima tržišnog natjecanja, pa ću sada izložiti prvo kontekst. Za mene je važno da je danas trenutak kad imamo najveći broj radnih mjesta u Europi u povijesti. I to možemo zahvaliti i pravilima o tržišnom natjecanju. Što znači da nisu pravila tržišnog natjecanja ta koja sprječavaju e, rast broja e, radnih mjesta. Možda čak i naprotiv. Naime, ako ste na konkurentnom tržištu, onda morate biti uvijek e, oprezni, uvijek morate pratiti što radi konkurencija i s njima se e, boriti na tržištu. I upravo ste kad kažete da nije samo riječ o internom, unutarnjem tržištu, nego je riječ o globalnom tržištu. Kada malo proučite recimo slučaj spajanja kompanija, mi gledamo mogu li se primjerice potrošači ili kupci eh, nekome obratiti nakon takvog jednog spajanja ili pripajanja. Znači, ako dođe do smanjenja inovacija, do promjena cijena, može li se kupac okrenuti nekom drugom? I vrlo često vidimo da postoji netko izvan jedinstvenog tržišta, izvan Europe kome se možete okrenuti, što znači da tržište raste. Unazad desetak godina broj tržišta e, je narasao sa 50 na 65%, i analiza naprosto pokazuje da je globalno tržište uzeto u obzir. Kada provodimo analizu i krenemo eh, svrha eh, i krenemo od onoga što je obveza, vrlo je važno razmišljati i, zapravo eh, shvatiti da u 94% slučajeva spajanja nema nikakvih e, obveza. Samo u 6% slučajeva imamo određene obveze u smislu e, da smo zabrinuti zbog e, potencijalnog ugrožene konkurencije nakon spajanja i to se onda mora rješavati prodavanjem određenih ili produktskih linija ili imovine i sl. I to pokazuje da je vrlo važno raspravljati o slučajevima kada imamo E, temu za razgovor. Dakle, ne treba raspravljati e, predugo o slučajevima u kojima nema razloga za raspravu. U jednom e, nedavnom slučaju došli smo u fazu broj 2, naime bili smo zabrinuti da postoji rizik, to je bila industrija proizvodnje naočala, sunčanih naočala, pa smo analizom došli do zaključka da nemamo razloga za zabrinutost i da takav veliki e, slučaj spajanja može se naprosto provesti. Mi se naravno trudimo biti vrlo temeljiti i u nekim slučajevima e, provodimo analizu kao što je kada je Facebook kupio Whatsapp ili kada je E, Apple također kupio primjerice Shazam. To su Shazam i Whatsapp su manje kompanije koje su ispod našeg praga. E, međutim, tu je riječ o spajanju podataka i jako je bitno e, kakva će se situacija dogoditi na tržištu nakon takvog spajanja. Treba li mijenjati instrumente ili ne? To je također vrlo zanimljiva tema za raspravu kada se modeli mijenjaju, poslovni modeli, kada, modeli kada se proizvodnja mijenja i kada se naprosto mijenja način stvaranja vrijednosti. I zato sam zapitala tri, zamolila tri potencijalna savjetnika da se time pozabave. Oni su stručnjaci u e, ekonomiji, tehnologiji i zakonima o zaštiti tržišnog natjecanja. Oni će svoje izvješće e, predati e, E, sajedno sa e, savjetima o tome e, i preporukama kako se ponašati. Uz to smo zatražili da i svi oni dioničari koji tu imaju neki interes da se na to osvrnu kasni e, rujan je također rok do kojeg se možemo e, dakle, na našoj internetskoj stranici pozabaviti e, tim pitanjima. 17. siječnja će biti otvorena konferencija na kojoj će se razgovarati o potrebama na tržištu u smislu proizvodnje, stvaranja nove vrijednosti, inovacija, sve u kontekstu vrlo, vrlo brznih, brzih promjena. na pitanje gospodina Nika o Čeličani u Rumunjskoj. Ponovit ću, jer vrlo je važno da svi shvate e, poruku, a to je da imamo zajednički cilj. Za nas nije dobro ako se postrojenje ili tvornica zatvori, jer onda konkurentnosti nema, nema natjecanja jedini e, konkurent, jedino natjecanje je ako je tvornica funkcionalna, ako radi, ako radi prodaja, ako e, je naprosto bitna na određenom tržištu. I zato kad imamo prijedlog e, prodavanja dijela imovine nakon spajanja, kupac ne može biti netko tko samo ima e, mnogo novca, nego mora imati i veliko znanje industrije. U suprotnome vrlo e, teško se snaći u tom trenutku, nastaviti e, funkcionirati, nastaviti poslovati i nakon tog trenutka spajanja. I upravo zbog toga se i tekako brinemo o tome da kupac bude odobren, da bude pravi kupac koji će se pobrinuti da kompanija o kojoj god bude riječ naprosto nastavi funkcionirati. E, priča proizvodnje čelika je stara priča u Europi koja je imala svoje izazove i treba reći da u tom sektoru e, je situacija dobra. Naime, ne oslanja se na porezne obveznike e, i zbog toga je e, konkurentna, visoko kvalitetna i inovativna u usporedbi sa drugim tržištima u svijetu. A ono na čemu bi željela da zajednički radimo su mehanizmi zaštite trgovina, antidampinški mehanizmi koji će biti ojačani kako bi bili E, provedeni ako uočimo nepoštenu konkurenciju. Imamo e, velik broj antidampinških cijena, oprostite mjera i predložili smo instrument kojim ćemo moći brže e, funkcionirati ili brže djelovati. Dakle, cilj je da postignemo svoj cilj i nadam se da to možemo e, učiniti e, zajedno i da poručimo europskoj industriji da u slučaju nepoštene konkurencije mi ćemo e, mi ćemo poduzeti nužne korake u slučaju nepoštene konkurencije, dakle mi ćemo biti tu za njih. Što se tiče pitanja financijskog sektora i Brexita, mislim da danas najviše što mogu reći da je to otvoreno pitanje. Da, ako itko ovdje zna koji će biti ishod pregovora oko Brexita, da nam onda kaže kako bismo znali što nas čeka. Naravno, financijski sektor u Europi je izuzetno važan. To je dio naše infrastrukture koji podržava naše druge industrijske sektore. I to je ono što oni najbolje rade. Zbog toga vrlo pomno i s interesom pratimo što će se događati. Naravno, to je važno i za buduće odnose sa Ujedinjenom kraljevinom. A što se tiče pitanja oko češke industrije Koje je bilo pitanje Češke? Možete li možda ponoviti, molim vas? Jedan dio bio kao francuski kolega da u svim velikim industrijama kako zaštititi našu industriju e, protiv nelojalne konkurencije koja kupuje sve te velike tvrtke. Tipični primjer ArcelorMittal koji je kupio većinu e, znači čeličana u Europi, a u e, Češkoj imamo problem jer će Vitkovice, znači postrojenje Vitkovice biti e, prodano i izuzeto iz grupacije. O tome smo raspravljali već na odboru Da, slažem se s vama. Trebamo uvijek pratiti tko želi e, kupiti koju, konkret, koju konkretnu tvrtku koji igrači žele kupiti. Jer postoje neki entiteti koji prije nekoliko dana su postali operativni. Imali smo e, tak, znači takav problem na slučaju Poldi. Poldi e, čelik je nedavno uništen i prodan jednom kupcu. Moje drugo pitanje vezano uz znači e, e, industriju stakla u Europi 50% je kupljeno od strane američkih e, tvrtki. Ja dolazim iz sektora i znam vrlo dobro situaciju u tom području. To je znači jedna situacija. Imamo znači e, što napraviti protiv tih velikih novih igrača kako zaštititi naša radna mjesta. To je veliki problem. Mislim da nije e, lagano odgovoriti jasno na ovo pitanje, ali je e, itekako važno postaviti to pitanje koje je eh, znači važno i za budućnost našeg industrijskog sektora. Da, da ja sad e, znam odgovor, onda bi ovo bilo, bio vrlo kratak e, sastanak, ali evo, moram reći da ne poznajem situaciju stakla, industriji stakla u detalje. Zbog toga sam zapisala sve ove informacije koje ste mi dali. Drugi prijedlog ispred parlamenta koji je relevantan za ovo pitanje je prijedlog e, što se tiče znači direktnih stranih ulaganja jer imamo znači e, strana direktna ulaganja koja su izuzetno korisna no e, ako sam dobro shvatila želite E, reći da zapravo trebamo znati o kakvom ulagaču se radi. Neki države članice već imaju takve mehanizme koje su osmišljeni. Mi predlažemo da sve države članice imaju takve mehanizme screeninga i provjere kako bi se vidjelo da li ti ulagatelji ulažu iz pravih razloga, ako to mogu tako reći. Ja to podržavam jer na globalnom tržištu gdje e, tržišno natjecanje nije savršeno i nemate uvijek ista pravila za sve, neke aspekte koji nam omogućuju da se zaštićujemo. Ako imamo, na primjer, e, e, potpore koje se daju eventualno izvan Europe, onda trebamo nadzirati ta direktna strana ulaganja izvan Europe u Europu da vidimo zapravo o čemu se radi. Mi u svakom slučaju e, radimo sve kako bismo e, minimizirali utjecaj takvih štetnih državnih potpora. No, napredak je potreban, no bilo kakav napredak je bolji od ičega. Imali smo slučaj prije dvije i pol godine u VTO-u gdje je na kraju se složilo da što se tiče potpora e, izvozu poljoprivrednih proizvoda se e, te potpore se trebaju zaustaviti. Zbog toga imamo tu e, strategiju na tri razine. Jer želimo biti u mogućnosti u kratkom vremenu uvesti antidumping mjere. Želimo vidjeti o kakvim ulagačima se radi i da također nastaviti dijalog da se na svim e, područjima u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj tih štetnih potpora. E, već smo imali u tom smislu e, pregovore sa Kinom. A što se tiče ovih mehanizama E, izgradnje kapaciteta. Imate pravo da mi pomažemo stvaranju e, izgradnji e, kapaciteta i mehanizama stvaranja kapaciteta diljem Europe. Njima je zajedničko da prvo su ti mehanizmi potrebni, države članice moraju stvoriti uvjete da E, pokažu da su takvi mehanizmi potrebni. Isto tako, e, trebaju e, uzeti u pravoj mjeri u obzir tržišno natjecanje i treće isto tako trebamo imati na umu da su takvi mehanizmi privremeni. Ta ideja energetske unije i reforma tržišta trebaju pomoći državama članicama da odluče da li u određenom trenutku žele ulagati ili u e, znači e, obnovljive energije ili da imaju na primjer određene e, vrhunce što se tiče potrošnje energije da tada onda reagiraju na pravi način. Takvi mehanizmi su sada uvedeni i trebamo u tom smislu također ponudu i potrošnju zapravo uzeti u eh, obzir. Zapravo trebamo uzeti u obzir potražnju u takvim određenim trenucima vrhunca potrošnje. Trebamo imati na umu da su to privremene mjere u okviru znači zakonodavstva i da se primjenjuju onda kada je to potrebno. Što se tiče javne nabave, to je e, u nadležnosti moje kolegice Bjete Vjekovske. No, jedan dio je promijenjen da se onemogući, da se onemogući ne samo usporedba cijena, nego se tu radi isto tako i o kvaliteti, načinu proizvodnje, isto tako situaciji na tržištu. Zbog toga javna tijela su uložila napore u e, pozive za javnu nabavu kako bi dobili prave ponude. Mislim da je ta tema izuzetno važna jer puno toga možemo reći znači o izgradnji e, infrastruktura i kad govorimo o tome onda je cijena ne samo da je cijena važna nego isto tako kvaliteta i svi i jako puno drugih aspekata pitali ste također da li e, stvaramo europske šampione ne, ne stvaramo to mi, nego prije svega gospodarstvo i poslovni sektor. Na, mi želimo da takve najveće tvrtke, šampioni, se mogu eh, uhvatiti u koštac sa tržišnim natjecanjem i da mogu isto tako biti igrači na globalnom tržištu. Imali smo cijeli niz dobrih primjera. To sam inicijalno eh, E, spomenula, znači SMB e, Miller i sad tu imamo znači e, najveće proizvođače piva u Europi. Oni su uložili u postrojenja u Europi i sad znači najveći proizvođač piva u svijetu je europski proizvođač. Mislim da nema nikakve suprotnosti između stvaranja takozvanih europskih šampiona i e, tržišnog natjecanja. Ako znači oni mogu e, biti igrači na globalnoj razini, a bez obzira e, na to što imamo stroga pravila što se tiče i tržišnog natjecanja i isto tako što se tiče e, direktnih stranih ulaganja, onda to znači da jednostavno stvaramo dobro poslovno okružje za sve. I na kraju postavlja se pitanje pristupa malim i srednjim poduzećima Eh, pristupa europskim fondovima. Posebno što se tiče eh, znači ne samo fondova nego i tržišta kapitala tu govorimo o velikim industrijama kao na primjer industriji čelika, no kao što je predsjednik već rekao e, kičma i okosnica europskog e, gospodarskog sektora su mala i srednja poduzeća. Zbog toga e, za industriju je izuzetno važno da takva mala i srednja poduzeća funkcioniraju i rade na najbolji mogući način. Hvala gospođo povjerenice. Mogu li vas pitati, želite li eh, prihvatiti dva dodatna pitanja, gospodin Martin? Hvala. Ja bih se želio nadovezati na ono što je rekao kolega iz gue Evo, dali ste mi riječ, sad ću reći što mislim. Gospođo Vesteger, dali ste jedan primjer. Teško mi je kad govorite stalno o europskom potrošaču, ali u okviru siderurgije, znači e, industrije čelika i kupnje acelomitala, rekli ste da su e, znači kupci e, i zapravo da su klijenti imali e, bojazni što se tiče utjecaja te kupnje ArcelorMittala na cijene. Ako E, je na primjer e, europski čelik preskup, tko onda sprečava da se ide kupiti e, čelik u nekim drugim zemljama u Kini i tako dalje. Mogu reći da u ovom trenutku smo deficitarni i da uvozimo čelik iz Meksika iz Brazila iz Brazila. A u tom trenutku E, moramo si postaviti pitanje isto tako i e, e, pitanje što se tiče održavanja radnih mjesta da li to može biti primjer primjenjivanja tih znači mjera fleksibilnosti A kad e, govorimo o znači kupnji e, na području aluminijskog sektora, onda tu je prije svega bio interes što se tiče tehnike i tehnologije. Nakon toga sve to znanje je otišlo u e, Kanadu. To je isto pitanje kao i u Češkoj. Ako, na primjer, sutra se znači, ponovo žele otvoriti čeličane koje smo zatvorili u Belgiji, u Češkoj, Francuskoj i tako dalje, nećemo to moći napraviti jer smo jednostavno izgubili znanje i kompetencije. Hvala. Teško je odgovoriti na ovakva osjetljiva i precizna pitanja. Gospodine Lange, treća randa, e, runda vaših pitanja. Ne, nema treće runde, gospođa povjerenice. Evo, imate riječ. Možete li odgovoriti na ova pitanja? Mislim da imamo e, različite vještine kad gledamo u budućnost. Ja sad tu ne dijelim vaša predviđanja. Mogu reći da je e, sektor čelika u Europi diversificiran i proizvodi na različite način, proizvodi različite proizvode, znači one osnovne temeljne proizvode, isto tako visoko sofisticirane čelične proizvode. Zbog toga je teško prihvatiti ovakvu brutalnu sliku onoga što se navodno događa. Da, E, mogu reći da u e, svijetu ćemo se prije svega morati baviti tim velikim dramatičnim pitanjem e, prekomjernih kapaciteta. Imamo 50% previše kapaciteta u čeličnoj industriji u svijetu. Imali smo znači isto također i ra, isto tako imamo razloge zašto moramo prepoznati e, razlike u čeličnim proizvodima. Zašto? Zato što oni prelaze različite udaljenosti. Moramo uzeti u obzir vrijeme e, prijevoza i tako dalje. Kad pogledamo na primjer ova spajanja, onda analiziramo kako e, čelik putuje, tko Znači ako se cijena povećava, kuda se onda ljudi okreću, u kojem pravcu? Moramo reći da neki čelični proizvodi ne putuju daleko jer ih se treba u velikoj mjeri, a izuzetno važno je u tom smislu i kvaliteta, također je važno da stignu na vrijeme tamo gdje su potrebni. Važno je prepoznati da sve ove zahtjeve vidimo i prepoznajemo u čeličnom sektoru u Europi. I to od ovog sirofog čelika pa sve do visoko sofisticiranih e, proizvoda. E, ne Imamo e, također i e, određene e, žalbe što se tiču ovih mehanizama što se tiče zaštite trgovine jer kad se uvozi čelik onda te, ti mehanizmi zapravo smetaju određenim proizvođačima koji trebaju na primjer sirovo sirov čelik. Mogu reći da imamo isto tako otprilike 360 tisuća zaposlenika na, eh, u eh, području čelične industrije u Europi, isto tako 500 različitih lokacija u 23 zemlje. Oni su isto tako za njih je jako važno da budu konkurentni kako bi imali visoko kvalitetne e, proizvode koji bi bili onda konkurentni na globalnom tržištu. Moraju u tom smislu imati zbilja širok opskrbni lanac i proizvodni lanac kako bi ti proizvodi mogli biti konkurentni. Gospođo povjerenice, čak i ako na kraju naše rasprave ne budemo se složili oko svega, nisam u to siguran, ali ako bude takvih razilaženja, u svakom slučaju moram reći da mi je jako drago što smo mogli e, čuti vaša mišljenja vezano uz različita pitanja. Govorili smo o svim tim važnim pitanjima europskih šampiona, antidampiške mjere, e, tržišno natjecanje. To su sve osjetljiva pitanja. U takvoj e, osjetljivoj situaciji sada nije lagano napredovati. Moramo naravno biti svjesni da smo svi e, uključeni u globalna tržišta i da moramo biti konkurentni. Potrebna su nam radna mjesta i e, ponekad zapravo imamo e, razmimoilaženje između različitih zahtjeva s jedne strane održavanja konkurentnosti, s druge strane e, održavanja e, radnih mjesta. Svjesni smo toga. Imamo također i što se tiče proračuna puno odgovornosti za sljedeću e, godinu i nadamo se da ćemo biti spremni do ožujka sljedeće godine. U svakom slučaju hvala vam što ste bili s nama danas.